Dame i gospodo, želim vam dobrodošlicu na sastanak odbora. Imko, molim da započnemo sa usvajanjem dnevnog reda. Hvala. Nema komentara s tim u vezi, dakle smatramo ga usvojenim. Imamo zapisnik sa sastanka 25. 26. siječnja, 6. veljače i 9. veljače. Dostavljeni su vam i smatrat ćemo ih usvojenim ukoliko ne bude prigovora do kraja današnjeg sastanka. Slažete li se s tim? Dobro. Mislim da imam nekih obvesti. S da vas podsjetim da se ovaj sastanak emitira uživo. Postoji aplikacija e Meeting za zastupnike i članove osoblja koji žele preko aplikacije doći do dokumentacije. Imaćemo izvanredni sastanak odbora u ponedjeljak 13. ožujka od 7 do 8 i pol u Strasburu. Molim vas da to upamtite. I'd like Želim pozdraviti neke goste koji su nazočni današnjem sastanku, osobito koaliciju predstavnika raznih udruga za osobe sa hendikepom. Hvala što ste nas došli pratiti. Znam da vam je jako stalo do pitanja razvoja dosija o pristupačnosti. To je nešto do čega je nama svima jako stalo i hvala vam što ste došli na današnju raspravu. Imamo ipak prije te točke dnevnog reda čitav niz drugih tema koje trebamo raspravljati i vi ste naravno dobrodošli da ostanete s nama. Ukoliko postoji među vama netko tko nema prijevod, a želi, ima potrebu za prijevodom, imate čitav niz još slobodnih mjesta na stranama gdje imate slušalice, tako da si možete namjestiti slušalice i jezik koji vam je potreban. Dolazi jedna dama da vam izađe u susret. Dakle, ukoliko nemate prijevod i imate potrebu za prijevodom, dopuste da vam pomognemo naći drugo mjesto. Sada bismo trebali čuti kakva je situacija s trijalozima na drugim dosjeima, odnosno drugim sastancima, ali nije ih bilo među vremenu, tako da ćemo preći na prvu temu, a to je mišljenje o e, direktivi o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga. Izvjestiteljica Kristal Šalde Šaldemose, tu se radi o mišljenju koje mi e, izrađujemo za odbor za zapošljavanje. Ample. Sad ću predati riječ izvjestiteljici, a onda predati drugim riječ. Zamolit ću govornike da se drže dakle pet minuta za izvjestitelja i onda tri minute za svakog drugog. Molim vas da se držimo tih eh, tih rokova. Ako želite govoriti na neku drugu temu, molim vas da to imate na umu. Kristel Moze. Evo, govorit ću danski danas, tako da ću sačekati koji trenutak da stavite slušalice, jer vjerojatno postoji mogućnost da ne razumijete danski. Eto, dakle, jako mi je drago što imam raspolagan pet minuta, u biti nisam ni sigurno da će mi trebati čitavih pet minuta, već sam imala prigodu predstaviti smjer kojim mislim da trebamo ići. Dakle, nemam nikakvih konkretnih eh, dodatnih predloga za amandmanima, ih osam sve ukupno, što nije jako mnogo i htjela bih čuti što vi mislite o tome kako bismo se mogli dogovoriti. Dakle, za mene je ključna stvar sljedeće. Dakle, ja u, biti mogu podržati predlog komisije što se tiče revidiranja direktive o upućivanju radnika. Slažem se sa e, dakle, prijedlogom komisije koji, koja za cilj ima, koji za cilj ima da se unaprijed je ova direktiva. No, ipak imamo tri elementa koja bi mogla omogućiti da se poboljša ovaj tekst. Ovdje se radi o izbjegavanju stvaranja dodatnih problema za države članice, za poslodavce i radnike. Komisija predlaže da se može tijekom 24 e, mjeseca e, biti upućen. Ja predlažem da se skrati taj, taj rok na 6 mjeseci. Iz tog razloga sam dakle napravila ovaj prijedlog kako bi se to skratilo. I to zato što nakon šest mjeseci treba plaćati porez na dohodak u državi u kojoj se prima taj dohodak, zato mislim da nema smisla biti upućen radnik nakon šest mjeseci. To je važno jer su nam potrebni okviri za pravednu konkurenciju. Dakle, radnici prema radnicima se treba jednako postupati, da ih se jednako plaća ukoliko rade na istom tržištu rada, kao i drugi. A tu je još jedan aspekt kojim se čini važnim. A to je povezano uz odljev mozgova. i uz jednake uvjete rada. Dakle, ukoliko želimo izbjeći da kvalificirani radnici bježe s istoka ka zapad. Dakle, to je još jedan razlog zašto predlažem da se pređe 24 na 6 mjeseci. Još jedan prijedlog tiče se definicije naknade. U mom prijedlogu Predlažem dakle da se držimo riječi naknada. Komisija mijenja, predlaži predlaže promjenu, ali mislim da se moramo držati onoga što već imamo predloženo. Jer mislim da se trebamo držati običaj i navika država članica. Ako počnemo mijenjati ovu definiciju, to može stvoriti veliku nesigurnost. No, ipak jako je važno da postoji ta sigurnost. Zatim, završno, želim govoriti o pravima koja se odnose na privremene radnike. Ta pravila već postoje naravno, no postoje neke države članice u kojima se ide još dalje kako bi se zaštitilo te radnike. Dakle, u tim državama članicama, te države članice mogu biti ovlaštene pružiti još dodatnu zaštitu, odnosno svoju zaštitu, koja je još veća od onoga što se predlaže u direktivi. To su moji prijedlozi, eto toliko, i nadam se da ćete se složiti sa mnom, no naravno ja sam spremna pokušati doći do što je većeg konsenzusa moguće. Hvala. Sada ću poslušati vaše komentare. Tko se javlja u ime Pučana? Gospodin Švab, izvolite. Hvala predsjednice. Hvala vama gospođo Šaldemoze, hvala vam što ste predstavili svoj nacrt mišljenja. Gospodin Karas, nažalost, ne može nazočiti sastanku, tako da me je zamolio da podijelim svoje stavove s vama, a i ja ću osobno imati nekoliko komentara. Dakle, imali smo 29 22.11. prvu raspravu, vidjeli smo koju stavu različitih klubova zastupnika, mogli smo vidjeti kakva je situacija i poput kolege Karasa smatram da je bilo važno, dakle, dobiti taj početni kontekst i naći određene kompromise kako bismo iznašli e, što veći kompromis. Kako stoji sada situacija? Dakle, na temelju prijedloga komisije imamo četiri konkretna elementa koja treba spomenuti i koji su jako važni za gospodina Karasa. Najprije treba početi od načela da direktiva o upućivanju treba imati primjene dosta šire koje treba proširiti. Gospodin Karas pozdravlja tu inicijativu kako bismo mogli uzeti u obzir različite kriterije e, kategorije osoba kako bi sve kategorije bile obuhvaćene i obuhvaćeno unutarnje tržište. No, naravno, ovako e, transsektorska primjena znači da ne postoji nikakva mogućnost za uređivanje i pravljenje iznimki. Kao drugo, kolega smatra važnim da za projekte u inozemstvu za male srednje poduzeće može postati mogućnost i pravo za upućivanje i da ne bude nikakvih prepreka na tom putu. To je jako važno za Europsku pušku stranku jer ćemo uskoro imati paket e, mjera za e, slobodno okruženje, e, odnosno slobodno kretanje usluga. Ne smijemo pomisliti da ne smijemo odvojiti upućivanje jako strogo kao što se to radi u e, uslugama. Uskoro ćemo o tome govoriti. Dakle, od drugog radnika ili čak već od prvog više nema slobodnog kretanja usluga. Jer u biti tu je ogromna birokracija koja se stvorila e, putem e, direktive u upućivanju. Ako želimo da, ostane, da, da opstane, moramo paziti da se smanji birokracija i moramo spostrati da to ne e, uništi u povojima prekograničnu aktivnost. Evo, u između Francuske i Njemačke mogu spomenuti neke primjere, ali to neću sada napraviti. Evo, ja ću sada nastaviti s prijedlogom gospodina Karasa. On predlaže sljedeće, dakle, da se e, pođe od načela da upućivanje u roku od mjeseci je ilegitimno, nelegitimno i to treba revidirati. Zatim imamo različite odredbe u zaštiti radnika, to imamo u izvornoj direktivi. Zatim treće, gospodin Karas također želi da u raspravama o reviziji direktive možemo napraviti razliku između, odnosno treba izbjeći da se pravi razlika između istočne i zapadne e, Europe. Kolega Karas to odbija, tvrdi da smo mi jedna jedinstvena Europa. Trebamo se moći prilagoditi e, onome što se radi u drugim zemljama, barem što se tiče razmjene, odnosno upućivanja radnika. Trebamo e, vidjeti kako riješiti razlike između e, razine u plaćama između jednih drugih. Evo to je stav Pučana. Četvrto, kolega Karas e, želi da naše mišljenje odbora, nas odbora IMKO, bude upućeno, ali ne smijemo zaboraviti da je u nadležan odbor za zapošljavanje i trebamo se nastojati uskladiti s mišljenjem Europskog parlamenta, želi da se borimo za četiri slobode, no trebamo izbjeći mogućnost dođe do krivog tumačenja, slobodne, slobodnog kretanja osoba. Eto, nadam se da sam uspio e, uključiti svoje mišljenje u e, mišljenje gospodina Karasa. Hvala. Evo ja sam izvjestiteljica e, u sjeni za ECR, dakle onako komentara ECR-a i moje osobno. Kao prvo što se tiče pravnog temelja, imali smo neke prijedloge da se promijeni pravni pravna osnova i mislim da se trebamo držati one koja je predložena izvorno, a ona se tiče slobode pružanja usluga i ne mislim da trebamo proširiti pravnu e, pravni temelj e, sa članka 53.1 i 62, a na članak e, 151.153.1. Što se tiče dugoročnog upućivanja, komisija je uključila novu, e, novu odredbu o dugoročnom uključivanju kako bi se borilo protiv socijalnog dumpinga i jamčenja jednakih prava. Predlažu 24-mjesečni period, e, a e, upućeni radnik mora nakon 24 mjeseca uživati jednaka prava kao i e, drugi lokalni radnici i to obvezno. To se predlaže kao kumulativno pravilo. Ja predlažem konačni cilj koji je da se zaustavi socijalni dumping i jednak, da se postave jednaka prava, ali mislim da je 24 mjeseca već samo po sebi arbitražno. Arbitrarno i ne odražava pravu pravu situaciju u brojnim sektorima, osobito ako je to kumulativno, a osobito ne podržavam e, inicijativu da se to svede na šest mjeseci u svim sektorima. Evo, na primjer, ako uzmemo primjer e, danas ako e, kupimo jedan skener za karcinom, to se kupuje uz desetogodišnji ugovor o održavanju, Dakle, osobe koje vam pružaju tu uslugu moraju preseliti svoje inženjere diljem Europe, a onda u biti može taj šestogodišnji ugovor trajati i više od dvije godine. Dakle, kao što kažem, to je sve proizvoljno određen, određen rok i to mi, to mi se ne sviđa. Članak, članak 3.1 i 3.8 se govori da pojedinačni ugovori su, e, se rukovode zakonima koji su države snazi, ali mislim da ne smijemo uskratiti zaposlenika obveznih pravila e, i zakona države, no treba imati izbor i već postoje neka pravila za zaštitu od e, socijalnog dumpinga u Rimu 1 i mislim da se moramo postarati da se to jednostavno valjano primjenjuje, a ne da imamo ove proizvoljne rokove. Savršeno je moguće moći to napraviti tako što će se proći kroz različita nadležnosti e, sa stručnim osobljem, a da nema potrebe da se uvode nova eh, izvanredna pravila. Evo, u ovom slučaju koji sam navela, osoba e, može raditi u brojnim državama članicama, istovremeno i moramo spostaviti jednostavno da se pravila mogu primjenjivati. Mislim da su to moja glavna e, glavni predlozi. Slušao sam kolegu što je govorio za pučane, e, spominjali su iznimku za mala srednja poduzeća, meni se sviđa to, ali bih voljela e, da se to uvede i za manja i srednja poduzeća, ali ako ne možemo onda i veća. No dobro, evo sljedeći govornik je Dita Ne, dobro. Denis, izvoli. Hvala, Viki. Zahvaljujem izvjestitelju. Mislim da Nemam dovoljno riječi kako bih rekao da koliko je ova rasprava važna u nizozemskoj tijekom e, izbornog razdoblja. Brojne kritike prema Europskoj uniji povezane su uz nedostatak jednake, nepostojanje jednake plaće za jednaki rad na istom mjestu. To je imalo jako negativan utjecaj na e, sliku Europskoj uniji, općenito govoreći. Dakle, to je jako važna rasprava i želim e, puno sreće izvjestiteljici jer mislim da je temelj njenog mišljenja dobar. Postoje neki prijedlozi koje ćemo mi e, predložiti, no to ne znači da smo mi spremni na sve kompromise, no ipak dobra je, dakle, dobro je da različiti politički klubovi zastupnika budu vidljivi ovdje i naravno kao što je to uobičajeno u Europi i možemo iznaći kompromisno. Općenito govoreći mi smatramo da je šest mjeseci predug rok. Prosjek je četiri mjeseca sada i mi bismo to htjeli svesti na dva mjeseca. Neki u Nizozemskoj žele čak ići i na razdoblje kraće od dva mjeseca i dosta nam je toga bilo. Vidim da se predsjedavajuća smije, ali nema se tu čemu smijati. To je nešto što je stvorilo diskriminaciju, izaziva rasizam i okreće ljude jedne protiv drugih. I često, rijetko, rijetko postajem emotivan oko rasprava, ali mislim da ovo je jako važna stvar i dva mjeseca su rezultat toga svega, prijedlog od dva mjeseca je rezultat toga svega. Dakle, što se nas tiče, mi ćemo iznijeti predlog od 90 dana i želimo da se to e, da se napravi iznimka za sektor prijevoza jer za sad postoje neke nesigurnosti da li se direktiva o upućivanju radnika primjenjuje na taj sektor i smatramo da bi se to trebalo primjenjivati isto tako i na sektor transporta. Moramo imati također naravno na umu tržišno natjecanje i osobitosti sektora transporta, na primjer e, vrijeme dopuštene vožnje i tako dalje sve što, se, što je osobito za taj sektor, ali načelo mislimo da se ovo treba primjenjivati na sve sektore i u lošim amandmanima. Imamo čitav niz još dodatnih amandmana, ali ovo su glavna ključna tri elementa za nas i želim reći da se radujem budućem sastanku izvjetelja na ovu temu. Hvala. Samo želim pitati da li govorite u Ditino ime? Gospodin Selimović, izvolite. Dakle, u ime Aldea. Hvala predsjedateljice. Dopustite prije da zahvalim izvjestiteljici na nas mišljenja koje mislim da je dobar temelj za daljnji rad. Rasprava o upućenim radnicima pokrenuta je u brojnim e, europskim državama. Kao... Samo trenutak, molim vas, oprostite što vas prekidam, no nešto nije u redu s prijevodom na drugi kanal. Vi govorite engleski, ali dobivamo engleski na nekom drugom jeziku. Pa možda me prevode na engleski? Evo, molim vas, počnite iz početka. Dakle, započeo sam tako što sam zahvalio izvjestiteljici na nacrtu mišljenja, za koje vjerujem da je temelj doista jako mi je žao, kanal 2 nam daje prijevod na finski jezik. Dobro, sad je to rješeno. Idemo iz početka. Eh, eh, je li sad sve u redu? Dobro. Dakle, rasprava je pokrenuta u brojnim državama članicama Europske unije upućeni radnici povezuju se uz argumentaciju prema kojoj je to utrka prema dnu. I to se doživljava tako da to daje svoj doprinos nižim plaćama i slabijoj e, socijalnoj zaštiti. Međutim, ja vjerujem da e, valjana rasprava o ovoj temi može razotkriti predrasude upućenim radnicima. Moramo e, valjano sagledati činjenice kako bismo valjano revidirali ovu direktivu, a o tome se danas radi. Dopustite najprije da kažem da diljem Europske unije imamo krivu predložbu o geografskim e, Eh, geografskoj raspodjeli upućenih radnika. Većina misli da oni dolaze iz novih, takozvanih novih država članica, te da su upućeni, odnosno da rade u starijim državama članicama. Međutim, statistika i činjenice dokazuju taj argument nevaljan, neispravnim. Eh, studija iz 2014. godine pokazuje da većina upućenih radnika su, najbrojniji su Poljaci, zatim jako blisko iza njih e, Njemci i Francuzi. Dakle, vidimo da nije potpuno istina da e, radnici iz e, siromašnih zemalja koriste blago, blagodati bogatih zemalja, već je i suprotno vrijed, vrijedi i to moramo imati na umu. Zatim mnogi smatraju da upućeni radnici E, rade u slabije plaćenim sektorima. Opet to nije činjenica, iako e, su češći slučajevi, na primjer u e, građevinskom radu, gdje su plaće srednje i niže, ali imamo veliki broj upućenih radnika u sektorima u kojima su viske plaće kao što je uprava ili finanski sektor. I konačno, mnogi izgleda vjeruju da upućeni radnici upućivanje radnika izaziva socijalni dumping u državama članicama. Svi se sjećamo priče o poljskom vodoinstalateru i koji je u mnogim zemljama e, koja je korištena u mnogim zemljama imali smo i latvijskog e, vodoinstalatera koji se navodno nije ponašao kako treba i tako dalje. No studiji e, pokazuju da upućivanje radnika može dati doprinos za povećanju zapošljavanja u matičnoj državi i smanjuje nezaposlenost i povećava porezne prihode u državi podrijetla što je od koristi za cijelu Europsku uniju, ako se ne varam. Međutim, zloporaba i nedolična ponašanje postoji i moramo se protiv toga boriti na europskoj razini. I protiv toga, e, i u smislu borbe protiv toga ću predložiti neke amandmane. Moje amandmani će se prvenstveno ticati tri različitih ciljeva. Prvi, osigurati i povećati slobodu pružanja usluga u državama e, koje ugošćuju radnike, što je zajamčeno u ugovorima. Drugo, naći pravnu sigurnost u kontekstu u kojem ona danas ne postoji. Vjerujem da moramo poštovati i pravila o minimalnoj nadnici i raznolikost e, različitih e, sustava blagostanja jer su oni jako različiti diljem Europske unije i ukloniti nejasne koncepte u ovoj direktivi će, nas, će nam omogućiti da izradimo bolja pravila i bolje zakone i da se e, osiguramo da se to dobro primjenjuje. I treće, takva revidirana direktiva ne treba izazivati nesrazmjerne mjere i dodatne administrativne opterećenja u državama članicama. Veselim se budućoj raspravi i Pozdravljam prijedlog Pučana za e, izuzeće e, malih i srednjih poduzeća. Hvala lijepo za zelene. Igor, Igor Šoltes, izvolite. Hvala lijepo. Prije svega hvala e, gospođi Šaldemoze. Njezino izvješće je, njezino mišljenje je jako dobro. Ovo je jako važno pitanje i to iz e, brojnih razloga. Neki od njih su takozvani socijalni razlozi. Moramo zaštititi upućene radnike. Zašto? Gotovo svakodnevno slušamo priče o sudbini ljudi, dakle radnicima upućenima u druge države, naročito u sektoru građevinarstva. Riječ je uglavnom o horor pričama vezanim uz njihovo zapošljavanje koji se nalaze u nekoj vrsti ropstva. Dakle, zato pozdravljamo preispitivanje ove direktive jer do sad je bilo previše manevarskog prostora za e, zloporabu ovih e, pravila. Socijalna prava, radnička prava trebala bi biti što je moguće više povezana, odnosno razlike između njih bi trebale biti što je manje moguće. A zbog toga mislim da će konačna verzija teksta biti jako važna kada je riječ o minimalnoj plaći. To će obuhvatiti i upućene radnike. I pojasniti kako će se primjenjivati ovi propisi, dakle kada je riječ o sudjelovanju u tvrtki dakle, u ovim postupanjima. Međutim, koji je cilj ovih izmjena, ovog preispitivanja? Želimo li zaštititi upućene radnike? Ili je ovo u interesu e, tvrtki? Jer Kada ne plaćaju radnike, kada iskrivljuju pravila, onda mogu rušiti cijene i dobiti više posla. Zato mislim da bi bilo dobro ovim tekstom dati jedan opći pravac. Još nešto, slažemo se sa izvjestiteljicom o činjenici da je 24 mjeseca predugo razdoblje. Smatramo da bi se ovo trebalo smanjiti na neku razumnu brojku Šest mjeseci nam se čini zadovoljavajuće, zato što se većina radnika upućuje prosječno na četiri mjeseca. Bez obzira međutim na konačni ishod, poseban naglasak bi se trebao staviti na kontrolu, dakle kontrolu provedbe ove direktive i moramo se osigurati da usto postoji odgovarajući monitoring sustav e, sankcija dakle za one koji zloupotrebljavaju sustav jer u suprotnosti ovo će ostati samo mrtvo slovo na papiru. Hvala lijepo, imamo devet e, minuta, nekoliko govornika. Ana Marija Kolaca, Bild, e, i ostali kolege. Thank you Hvala ti, Viki. Krista, obavila si izvrstan posao. Dobro da se ovime bavimo jer je problem provođenje, dakle provođenje postojeće direktive, nije ovdje smisao izmjena iste. Izmjena pravnog temelja, da to bude povezano sa slobodom kretanja, dakle robe, usluga, jer tu ulazimo u pitanje e, zapošljavanja, to su to u nacionalnoj nadležnosti, to utječe onda i na sam duh ovog teksta većina ono na što je 11 nacionalnih parlamenta već e, pokazalo žuti karton. To nije način na koji bismo trebali donositi zakonodavne tekstove na europskoj razini. Problemi, gospodine Denis, kojima ste se danas pozabavili su jako ozbiljni u svim državama članicama. To uzrujava velik broj naših građana i na emocionalnoj razini i povezano je sa činjenicom da stvari ne štimaju. Radnici se upućuju iz svih država članica u sve ostale države članice. Namjera upućivanja radnika nije socijalni dumping, nije nadjačati nacionalne radnike nižim plaćama. To nije unutarnje tržište kakvo želimo. To je jedan učinak do kojeg dovodi nedostatak provedbe, oni koji iskrivljuju pravila, nedostatak kontrole od država članica i to nije prvi put. I upravo ono što čega nema u Europi jest sloboda usluga, a ne previše te slobode. I to upravo smanjuje broj e, radnih e, mjesta. Trebamo ovdje predvoditi stvari, ne slijediti ono što kažu populisti. Jasno mi je da ste u jeku izborne kampanje, želim vam iskazati solidarnost, ali niste zbog toga više u pravu kada ste jednostavno u krivu. Moramo se zalagati za slobodu kretanja i sada više nego ikad. Ja sam u ovom pitanju vrlo odlučna. Ova ideja komisija da se da se smanji ovo razdoblje 24 mjeseca na 6 mjeseci kao što vi želite, to znači ulaziti u druge zakonodavne tekstove. tako dakle, ukoliko riješimo problem na taj način da idemo protiv nekih drugih zakonodavnih propisa, doista ne mogu eh, shvatiti kako bi onda ovo vremensko ograničenje dalo radnicima bolja prava. To bi stvorilo pravnu nesigurnost, podrivalo bi unutarnje tržište. E, mislim da se na taj način ne može nastaviti. Kada je riječ o prihodima, Kristel, iznenadit ćete se i potpunosti se slažem e, s vama. To sam našla u vašem obrazloženju. To je nešto što bih ja sama bila napisala. Prijedlog, dakle, komisije za minimalnu plaću bi trebao trebalo također uzeti u obzir, pričekati što će reći sud, bilo bi možda dobro reći nešto više po pitanju definicije, ali to se već nalazi u direktivi, ne bismo to smjeli mijenjati. Ja sam se ovdje sada malo suzdržala zbog vremena na raspolaganju, ali imam još toga za reći o ovom dosjeu. Hvala, Pascal Aremo i Evelyn Gerbart, izvolite. Dank, Dank, Ähm, die Tatsache, dass ich ähm, Hvala ti, Viki. Ja se slažem sa posljednjom govornicom o nekim e, stvarima. Ovo je teško pitanje. Horor priče koje su se spomenule nisu nikakve priče, to je jednostavno stvarnost. I uliko ste iz Belgije i poznajete sektor građevine, onda znate da je to tako. Kao su situacije koje bi trebalo poboljšati. U brojnim državama članicama postoji osjećaj da radnici gube svoja prava zato što na njihovo mjesto dolaze drugi radnici. I teško je vidjeti na koji način se pozabaviti ovim pitanjem, bi li ovdje trebalo bolje nadzirati stvari ili mijenjati direktivu. Moramo poduzeti zajedno sa provedbom direktivom, zapravo sa provedbom direktive iz 2014. godine. Ali tu postoje elementi u direktivi koje bi mogli poboljšati, te zato pozdravljam činjenicu da iako je država članica iz koje dolazi kolegica Šalde Moze pokazala žuti karton, da je njezino stajalište pozitivno i proaktivno. Mislim da je to dobro. Cilj je dakle jednaka plaća za jednak e, rad svugdje. I tu bi se direktiva mogla poboljšati na tri načina. Prvo, dakle, jest trajanje e, upućivanja, 24 mjeseca sada ovdje, o tome bi se valjalo raspraviti. To je jedan nasumičan broj, ali se nalazi i u direktivi iz 2000 2004. E, dakle, s jedne strane se mora intervenirati u ovo trajanje, ali to mora biti vjerodostojno. I moglo bi biti povezano sa određenim sektorima. E, time se još nismo pozabavili. Možda nije idealno za pravnu sigurnost, ali moglo bi biti jedno od rješenja. Drugo, ukoliko pogledate uvjete rada, onda mislim da se tu moraju uključiti putni troškovi, a treće prometni sektor. Komisija ne čeka, ona priprema prijedlog i to na vrijeme u skladu sa bijelom knjigom gdje smo tražili dakle, da se djeluje po pitanju nepoštene trgovačke prakse u sektoru prometa. Imamo jako gust e, dnevni red danas i ne želim da oduzimamo vrijeme s drugih tema. Ne želim da ovo također bude odbor gdje dajemo svakome jednu minutu da govori. To bi isto bio loš signal. Tu su još Eva i Evelin koje će govoriti, ali ukoliko nakon toga još netko uzme riječ, onda ćemo se baviti ovom temom duže nego što smo to da za danas predvidjeli, a ovom ćemo ponovno raspravljati za nekoliko tjedana i zato sada Eva, Evelin i onda ću se posavjetovati sa supredsjedateljima da vidim što ćemo napraviti. ja ću govoriti bugarski. Hvala lijepo. Zahvalila bih e, izvjestiteljici na dobro obavljenom poslu, međutim htjela bih istaknuti neke stvari. Dakle, to je skraćivanje roka nakon kojeg zakonodavstvo zemlje domaćina e, se počinje primjenjivati, to bi, znači, dakle, sa 24 na 6 mjeseci to bi dovelo do značajnih izmjena u sustavima, to pozdravljam, to bi značilo da upućivanje u trajanju od najviše 24 mjeseca, to bi, do, to bi značilo veću fleksibilnost. Također bih zamolila izvjestiteljicu da objasni zašto predlaže brisanje uvodne izjave 10. Potom je tu pitanje koje se tiče primijenjenog zakona, dakle vezano uz one koji sudjeluju u sektoru međunarodnog prometa, moramo uzeti u obzir specifičnosti ove vrste zanimanja. Također, uvodna izjava 12 koja se tiče dakle, naknada i može utjecati na slobodu pružanja usluga. Trebala bi se primjenjivati, odnosno nacionalna pravila bi trebala uzimati u obzir potrebe radnika i ne utjecati na prekogranično pružanje usluga. Također, dijelovi koji se tiču dakle, naknada za ovu vrstu zanimanja se moraju pojasniti jer bi u suprotnosti moglo doći do problema. Nadalje, o, definicija ovih e, naknada te usklađivanje istih dakle sa nacionalnim e, propisima. Potom imamo e, različite razine nacionalnih e, propisa, dakle zakonodavni tekstovi, nezakonodavni postupci, arbitražne odluke i prijedlog koji smo dobili nije u skladu sa sudskom praksom, dakle Europskog e, suda koji zahtjeva da dakle propisi budu obvezujući i transparentni. Oni ne bi trebali ovisiti o e, dobroj e, volji dakle poslodavaca. Ova pravila trebaju biti također jednostavna za primjenu. Zastupnik Selimović čini se nije govorio u ime kluba ALDE, nego u svoje vlastito ime i sada ćemo zamoliti Ditu dakle, da nam se obrati u ime kluba ALDE. Hvala lijepo loše smo iskomunicirali stvari u našem timu. Dakle, od početka dovodim u pitanje ovo preispitivanje. Ja ću samo ponoviti ono što je rekla na Marija vezano uz žuti karton. I žao mi je što ovo mišljenje ne poboljšava situaciju, već se naslanja dakle na načela koja su protivna slobodnom kretanju robe i usluga. Dakle, pravni temelj zašto to želimo promijeniti, trebali bismo se držati svojih prethodnih odluka. Moj klub će se usprotiviti vašim prijedlozima. Ja ću podnijeti amandmane koji će poboljšati mobilnost prekograničnih usluga i funkcioniranje unutarnjeg tržišta, ne da mu na, koji mu neće naštetiti. Također, svi sektori moraju biti pokriveni ovim prijedlogom. I također vezano u sektor prometa, kao što je već rečeno. Što se tiče financijskih naknada, dakle, nedostatak transparentnosti u tom pitanju je jedan od glavnih problema ovog prijedloga, naročito to je ključni element. Kada je riječ o ograničavanju upućivanja na šest mjeseci, Trebamo dati mogućnost e, dakle, nacionalnim tijelima da se uopće utvrdi je upućivanje stvarno. Dakle, nije stvar o tom je neko plaćen više ili manje, već je li to pravno usklađeno u ovim sustavom, naročito kada govorimo o malim i srednjim poduzećima koji nemaju mogućnosti zapošljavanja, dakle vojske odvjetnika i računovođa. Također bih htjela vidjeti jedan vremenski rok za provođenje članka četiri koje će omogućiti nadležnim tijelima da, da se dakle pozabave istraživanjem e, upućivanja radnika. Ostalo ćete naći u mojim amandmanima. Hvala, Evelyn Gebhardt. Hvala lijepo. Jedan od problema unutarnjeg tržišta je što nemamo zajednički e, socijalni sustav i zato postoje ove razlike između država članice, to dovodi do teškoća. Zato bi upućivanje radnika trebalo vrlo ozbiljno shvatiti i između ostalog u svjetlu dakle, prava radnika. Imamo zaštitu za radnike koje su upućeni unutar svoje vlastite zemlje, i upućivanje radnika ne bi smjelo naštetiti broju radnih e, mjesta. Također upućivanje radnika preko granice ne smije biti oblik socijalnog dampinga. Ljudi koji su upućeni trebaju imati jednaka prava kao i radnici kod kuće. O tome se radi. Moramo se osigurati da ovi radnici dakle, koji su upućeni, da ih se ozbiljno shvaćaju da su oni zaštićeni. Da ih se ne iskorištava uz pomoć socijalnog dumpinga ili radi socijalnog dumpinga. To ću pokušati postići. Pozdravljam što je do sad izradila kolegica Šalde Moze. Hvala lijepo. Ja ću joj sada dati izvjestiteljici riječ, a onda će početi predsjedati kolegica Koraca i to vezano uz iduću temu. Izvolite. Hvala lijepo. Hvala vam svima na vašim komentarima. Jasno je da je ovo jako važna tema, ali ujedno i osjetljiva tema. Imamo tu različite interese. I neću sada ulaziti u detalje onoga što sam čula. Samo bih vam dala nekoliko komentara. Općenito me brinu, bio me brine pitanje izuzeća za male i srednje poduzeća. Oni su glavnina tvrtke na unutarnjem tržištu i ukoliko se pravila njih ne primjenjuju, onda ne valja niti imati, onda su pravila nepotrebna. Nekoliko kolega je predložilo da se sektor prometa isključi ili da se tu primjenjuju propisi, dakle specifični za pojedine sektore razlog zbog kojeg sam odlučila obrisati uvodnu izjavu deset je što mislim da bi ovo pitanje trebalo obuhvatiti i radnike u sektoru prometa, jer svi radnici imaju pravo na zaštitu. Mislim da je to jako važno i važno je za mene osobno. Potom e, neko govori dva mjeseca, 24 mjeseca, ja sam ovdje stavila ovaj limit od šest mjeseci, možemo tome raspravljati. Nadam se da se možemo dogovoriti oko, nekim drugim, oko nekih drugih elemenata kako bismo doista izradili kvalitetno mišljenje. Bilo bi šteta da ne, da, da ne budemo u stanju izraditi to mišljenje. Međutim, ja sam još uvijek optimistična po tom pitanju i vidjet ćemo kako što će biti kad dobijemo sve amandmane, kako to ćemo, o tome ćemo raspravljati tijekom idućih tjedana. Hvala lijepo. Thank you very much uh, to the rapporteur for this... Hvala, zahvaljujem izvjestiteljici na izvrsnoj raspravi. Rok za predlaganje amandmana je 21. ožujka, 22. ožujka do 12 sati. Hvala lijepo i sada prelazimo na sljedeće izvješće, izvješće Nikole Danti o ekonomiji suradnje. Imamo razmatranje amandmana. Nikola, izvoli. Hvala lijepo. Prije svega bih zahvalio svim kolegama iz Zimka i drugih odbora koji su podnijeli veliki broj amandmana, 366 ukupno. a Evo dokazuje i važnost ove teme za parlament, za naš odbor. Također bih zahvalio odborima koji su dali mišljenje, dakle odbor FEM, a očekujemo i mišljenja drugih odbora na osnovu članaka 53 i 4, dakle odbor za industriju, zapošljavanje i tako dalje. Na osnovu primljenih e, amandmana priznaje se dakle korist ove ekonomije suradnje, dakle za građane, općenito za društvo. Međutim, tu je također i zabrinutost teškoće vezane uz ovaj fenomen do kojeg je došlo i kao svaki fenomen on može, može na neki način zastraniti. Naročito kada je riječ eh, o rizicima dakle, za radnike, za potrošače i vezano uz eh, poreze. Dakle, Pokušavamo dati veću pravnu sigurnost u ovom sektoru vezano uz fragmentaciju koja postoji na tržištu upravo zato što nedostaje europsko zakonodavstvo. Vidimo čak velike razlike i među nekim općinama, ne samo na e, razini države članice. Dakle, kako prevladati ovu fragmentaciju, to će biti najteže pitanje. Mi smo ovdje sintetizirali to u jednu važnu rečenicu koja se nalazi u izvješću, dakle, regulatorni okvir Evropske unije, dakle, horizontalni, usklađen, uz usklađenost općih načela i specifičnih propisa, uz odgovarajuće sektorske propise, koji će možda biti potrebni. E, klubovi su dakle podnijeli velik broj amandmana i to je stavilo u prvi plan i potrebu odgovarajuće primjene postojećeg europskog zakonodavstva, naročito u odnosu na direktivu u, vezanu uz usluge, te je tu istaknuta potreba da se tamo e, gdje se to ne poštuje, dakle pokrene e, postupak povrede prava. Vezano uz ovu temu je tu i potreba razvoja evropskog pristupa. Kao što sam već rekao, imamo veliku fragmentaciju, cijeno iskustvo i na lokalnoj razini. Pristup u amandmanima ovom pitanju nije jedinstven i mislim da bismo ovdje s jedne strane trebali zajamčiti zajedničku evropsku razinu propisa, ali istovremeno zajamčiti poštivanje načela subsidijarnosti, dakle i autonomije. Jedna od temeljnih e, e, tema je zapravo ekonomija suradnje, dakle njena profesionalna i neprofesionalna dimenzija. To je ključna razlika da bismo utvrdili tko djeluje na profesionalan način, tko to čini na amaterskoj razini, dakle utvrditi obaveza jednih i drugih, to je područje kojem ćemo pokušati pronaći najbolju formulaciju putem kompromisa. To je jedno od ključnih pitanja i tu bi trebali pomoći dakle i komisija i države članice u određivanju ovih definicija. Također Moramo iskoristiti mogućnost preispitivanja, dakle, i mogućnosti revizije propisa za takozvane tradicionalna zanimanja, odnosno sektore. Ova ekonomija suradnje bi mogla biti upravo element kojim ćemo pomoći tradicionalnoj ekonomiji, dakle naročito vezano uz certifikacije na razini e, država, članica i javne uprave. To je e, nešto s čime gdje vada velika potpora u primljenim amandmanima. Tu je također pitanje maksimalnog jamstva, dakle davanje informacija potrošačima, razmjene peer-to-peer, business to business. Imamo tu nešto drugačije pristupe na temu odgovornosti platformi. Jasno mi je da moram skratiti, ali na zadnjem sastanku smo bili zadnja točka dnevnog reda i razgovarali smo 20 minuta. Bilo bi dobro sada to malo produbiti. Možda bi naš rad time dobio jednu plemenitiju dimenziju. Dakle, pitanje odgovornosti platformi, to je jako važno u ekonomiji suradnje naročito vezano u zakonsko uređenje ovog pitanja, ali to možda nije dovoljno da bi se uravnoteženo podijelila odgovornost. Dakle, vezano uz platforme također je tu pitanje algoritama koji imaju veliku dužnost kako bi se njima spriječila diskriminacija i zloporaba. Dakle, nadalje tema tržišnog natjecanja kako zajamčiti konkurentnost unutar ekonomije suradnje je također tema kojoj e, je dakle upućena velika pažnja u pristiglim amandmanima. E, pitanje oporezivanja platformi je pitanje gdje se stajališta najviše e, razlikuju. Dakle, to je vezano također i uz operatere na ove vrste tržišta. Smatramo da bi se trebalo doći do jakog teksta kada, je, kada su u pitanju porezne obaveze. I na koncu ću zaključiti, ispričavam se što sam govorio nešto duže. Tu je tema rada i prava radnika. Tu smo dodali mnoštvo amandmana u odnosu na nacrt teksta. Povezali smo se sa odborom za zapošljavanje. Tu smo primili zanimljive sugestije. Želimo ovdje zadržati sveobuhvatan pristup bez upliva ideologije, ali istovremeno biti pragmatični. Vidjeli smo i prve prosvjede radnika zaposlenih na ovim platformama, dakle nove vrste sindikalnih organizacija u digitalnom svijetu. Tu su došli na vidjelo i razne zloporabe, te je to, eh, to izazvalo potrebu da se ekonomija suradnje bolje nadzire. Neke od ovih slučajeva su punili novinske e, stupce, ali tu imamo slučajeve dakle, koji ne pripadaju u ovaj oblik e, rada, te upravo propisima kojima će se izbjeći nelojalna konkurencija, dakle, socijalni dumping koji će se zajamčiti prava radnika, to će zajamčiti bolju situaciju kako za radnike, tako i za one koji rade dakle, na ovim platformama, te tako i onima koji se bave ovim takozvanim tradicionalnim zanimanjima. Stojim na raspolaganju za vaše napomene i komentare i nadam se da ćemo uspjeti pronaći zajedničko snažno stajalište parlamenta za jednu temu koja je od ovakve važnosti kako bismo dali snažan zamah ovom novom obliku ekonomije. Hvala Nikola, evo dozvolila sam vam da govorite nešto duže jer je riječ o jako važnoj vrsti ekonomije koja značajno utječe na tržište i na život naših građana, ali skratit ću evo vlastitu intervenciju i morat ću skratiti intervenciju drugih kolega i to na manje od jedne minute. Dakle, e, lijepo molim, e, dakle htjela bih nešto reći izvjestitelju iz Sjene. E, dakle, želim reći da se slažem s ovim nacrtom izvješća i da sam e, rado surađivala s vama na konstruktivan način. Ono što je ključno jest da pogodimo pravu mjeru ovdje na europskoj razini, da riješimo pitanje fragmentacije, da potaknemo prekogranično poslovanje, te da e, pomognemo subjektima iz ekonomije suradnje da se dalje razvijaju diljem Europske unije, a da se pritom ne upletemo u e, nacionalne ovlasti kao što su pitanje poreza ili pak tržišta rada. Ja osobno mislim da mi ne bismo trebali uređivati ovo područje na razini Europske unije, mi bismo trebali imati neka načela, pojašnjenja, definicije, razmjene najboljih praksi i zapravo moramo nastupiti jednim pozitivnim tonom i trebamo zapravo se riješiti te ideje da je ovo nešto što može naštetiti e, klasičnom realnom sektoru i staviti naglasak na to da to može biti korisno e, da ukoliko se uspostave odgovarajuće platforme jer e, da kako da nije namjera subjekata iz ekonomije suradnje da ugroze poslovanje subjekata iz realnog sektora. E, ono što je važno je da postoji pravna sigurnost, da postoji razlika između različitih poslovnih modela, peer-to-peer, B2B i tako dalje u državama članicama, zatim da se postavi pitanje pravne odgovornosti internetskih platformi, da naglasak bude na provedbi pravne stečevine. Moramo e, provoditi direktivu o uslugama, direktivu o elektroničkoj trgovini i sve ostale zakonske akte koji spadaju u područje unutarnjeg tržišta. Isto tako treba ubrzati postupak radi kršenja prava. Jasno mi je da e, digitalizacija i tehnologije napreduju brže od nas političara, tako da mi moramo raditi na tome da potaknemo povjerenje zahvaljujući sustavu rangiranja kojim se koriste subjekti iz e, ekonomije suradnje. No to ne bi trebao biti sustav kojim bi se okrivljavala pojedina poduzeća. A što se tiče pravne sigurnosti, htjela bih još reći sljedeće. E, mislim da ovaj prijedlog o pragovima može biti dobar e, način da se razjasni tko su to različiti subjekti u ekonomiji suradnje. I mislim da je ekonomija suradnje također važna za održivost, da kako ekonomija suradnje i cirkularna ekonomija idu ruku pod ruku i ja se radujem e, sastanku izvjestitelja u Sjeni. Sada ponovno uzimam riječ kao predsjednica sastanka, tako da dajem sada riječ izvjestiteljici Sjene iz kluba zastupnika ALDE. Hvala. Ja također želim zahvaliti izvjestitelju. Iz ovih amandmana razvidno je da treba staviti naglasak na pozitivne aspekte ekonomije suradnje, dakle u smislu potencijala za zapošljavanje, e, uključivanje mladih, starijih osoba i tako dalje, ali isto tako što se tiče osnaživanja potrošača. Ja bih htjela da se ta poruka jasno nađe u konačnoj verziji izvješća. Dakle, što se tiče različitih e, naziva ekonomije, e, suradnje, ekonomija dijeljenja, zatim e, participativna ekonomija i tako dalje. Mislim da na tome ne treba dugo trošiti vrijeme. Dakle, moj klub zastupnika je zabrinut zbog jasnoće primjenjivih pravila, posebno što se tiče fragmentacije tržišta, a to vidimo iz nekih e, protekcionističkih mjera država članica. Što se tiče pristupa na razini Europske unije, mi se zalažemo za jedinstveni europski okvir koji bi bio razmjeren i fleksibilan. To mora biti jedan opći okvir, ali isto tako mora postojati dovoljno prostora za samoregulaciju. No, e, ne možemo omogućiti, ne možemo i dalje nastaviti e, dopuštati državama članicama da ne primjenjuju pravila iz e, direktive uslugama. Nadalje moramo shvatiti važnost korištenja evaluacije i kritika, to je sve važnije iz perspektive zaštite potrošača što se tiče pragova, e, što se tiče odnosa između pojedinaca i profesionalaca. Mislim da tu ne možemo imati jedan pristup za sve. Zatim, što se tiče platformi i direktive o elektroničnoj trgovini, mislim da nema nikakvog razloga da se ova direktiva dovodi u pitanje i moj klub neće podržati nikakve poteze u tom smjeru. Denis, hoćeš li ti uzeti riječ u ime kluba GUE? Dobro. Gospodin Šoltes. Hvala što ste mi dali riječ. Prije svega želim zahvaliti izvjestitelju. Mislim da je ovo izvješće vrlo kvalitetno. Ekonomija suradnje je jedan fenomen koji zapravo pred nas stavlja sve veće izazove u pravnom i u ekonomskom smislu. Nadalje moramo uzeti u obzir i sve aspekte koji se tiču tržišnog natjecanja. Naša pravila moraju se pozitivno odraziti na zapošljavanje i na tržišno natjecanje. Da kako zaštita potrošača je također jedan od e, elemenata bez kojeg zakonodavstvo u području ekonomije suradnje neće dati željene rezultate. Zeleni su također predložili neke amandmane. Želim naglasiti one koji se tiču jednakosti u području zapošljavanja, rodne ravnopravnosti i zabrane diskriminacije. Dakle, svi propisi u području zabrane diskriminacije moraju se provoditi, isto vrijedi i za propise koji proizlaze iz radnog zakonodavstva. Zatim moramo voditi računa o odnosu između sigurnih radnih mjesta i prekarnih radnih mjesta. Ekonomija suradnje je manje sigurna u smislu radnih mjesta, ali postoji novi sustav, novi fleksibilni sustav zapošljavanja za one koji tek ulaze na tržište rada, dakle to su primjerice neke osjetljive kategorije stanovnika kao što su migranti i oni koji se zapošljavaju na kraće zemlje. Dakle, tu postoje određeni rizici i određene opasnosti, na to bismo trebali obratiti pozornost, posebno kada je riječ o novim platformama, dakle to su platforme na kojima postoje razni sudionici, s daljnjim razvojem informatičke tehnologije možemo očekivati da će se pojaviti i novi, drugačiji pristupi prema ekonomiji suradnje, te bismo u zakonodavstvu trebali anticipirati na koji način će se razvijati tehnologija. I to na način da se ostavi dovoljno manevarskog prostora državama članicama da e, mogu sve to ugraditi u radno zakonodavstvo i zakonodavstvo o e, tržišnom natjecanju. Hvara Igor u ime Zelenih, a sad u ime EFDD Marko Zulo. Hvala lijepo. Ja se pridružujem čestitkama izvjestitelju na obavljenom poslu. Govorimo o ekonomiji suradnju, onda ne bismo smjeli pojednostavljivati stvari, odnosno prikazivati ovo kao da je riječ o strazu, srazu između konzervativaca i inovatora, onih koji žele dakle ukloniti ovaj svijet kakav poznajemo. Nije riječ ovdje o odabiru, odabiru jednoga na uštrb drugoga, već potrebi da se shvati ovaj fenomeni, da se zakonodavno uredi. Moramo zadržati propise koji štite zajednicu, a ne one koji uređuju privilegije. Osim toga ne smijemo dozvoliti da novi ekonomski modeli, ekonomije suradnje omoguće svima koji pružaju usluge da izbjegnu porezna pravila ili pak ona koja se tiču gospodarske i, i zaštite prava radnika. U ovom zakonodavnom okviru kojim se bavimo trebaju biti jasna odgovornost i ograničenje intervencija na raspolaganju. I kada to uredimo, onda možemo osmisliti novu vrstu poduzetništva. Zato su potrebna nova pravila Međutim, za nas mm, jedinstveni pristup e, ne može biti nešto što podržavamo, zato što unutar makrosustava ekonomije suradnje imamo različite primjere, tipologije. Svaku ovu tipologiju valja analizirati i pronaći rješenje koje odgovara toj tipologiji. često je dimenzija pružene usluge na lokalnoj razini i upravo tamo bismo trebali djelovati uz ovaj zakonodavni okvir koji bi omogućio lokalnim vlastima da raspolažu potrebnom fleksibilnošću kada je riječ o ovim novim oblicima ekonomije. Tu već vidimo kada govorimo o pragovima zarade, oni ne mogu ovisiti o ovisiti isključivo, dakle, oni ovise o lokalnoj razini na kojoj se djeluje. Dakle, ne bismo smjeli propustiti priliku da zacrtamo jedan novi put. Ovim izvješćem na vlastitu inicijativu možemo pokrenuti regulatorni okvir koji će urediti ono što danas nejasno definirana ekonomija, a što to će u budućnosti biti jedan rašireni oblik ekonomije. Um, Hvala. Ja sam izvjestiteljica Sjeni za EKR. Hvala Nikola na uloženom trudu i radu i zahvaljujem kolegama na velikom broju amandmana. Ja sam pokušala predložiti neke amandmane kojima se održavaju pozitivni aspekti ekonomije suradnje. Posebno pritom mislim na prilike koje se stvaraju, na to da moramo naglasiti potrebu za većom transparentnosti, zapravo činjenicu da to omogućava veću transparentnost iz perspektive potrošača. Nadalje, digitalne transakcije mogu također povećati stupanj transparentnosti i mogu dovesti do boljeg usklađivanja s poreznim propisima, tako da bismo trebali ohrabriti digitalizaciju, da bi ti sektori bili bolje usklađeni sa poreznim propisima. Vrlo zanimljivo na koji način se to događa u Indiji i kako se postiže e, dakle veća usklađenost s pravnim propisima i dakle veća usklađenost sa poreznim obvezama. Nisam baš sigurna da je potrebno veće, veća uređenost sektora, naime mislim da je da već imamo dosta zakonskih propisa, upravo smo donijeli propise o zaštiti podataka, već nekoliko godina postoje e, pravna odgovornost za platforme i postoje određene pogodnosti e, u području digitalizacije u smislu poreza. Ako želimo ostvariti poraz digitalizacije u Europi, e, moramo se pobrinuti da administrativno opterećenje ne bude preveliko, Zatim e, tu se govori isto tako o marginalnim sudionicima na tržištu rada kao što su e, mladi, žene, migranti, radnici na nepuno radno vrijeme, dakle to su sve vrlo važne kategorije radnika. Dobar dio e, posla na našem odboru jeste provjeriti jesu li propisi takvi da odgovaraju namjeni i mislim da se mnogo toga može riješiti na način da se primjenjuje načelo boljeg zakonodavstva i da se bolje provode važeći zakonski propisi. U nekim područjima ALDE traže vrlo rigidan harmonizirani pristup, e, to je amandman 79. Da, mi želimo harmonizaciju, ali isto tako želimo da to bude na način da se potiče različitost, dakle mora postojati određeni balans Također me brinu amandmani kojima bi se potencijalno mogla mijenjati direktiva o elektroničkoj trgovini. Mislim da moramo biti vrlo oprezni jer e, tu e, to bi značilo bez te direktive ne bi postojao sustav pravne odgovornosti za platforme. Što se tiče pragova, meni se sviđa ta koncepcija taj koncept, međutim, pragovi moraju biti dovoljno fleksibilni. Zato sam zajedno sa ALDE su potpisala amandman 159. Zatim što se tiče algoritama, neki ovdje traže u parlamentu da se tvrtke prisile na to da objave algoritme, međutim ja mislim da su algoritmi sastavni dio ip p-a. Ja sam inače e, po struci matematičarka i mislim da je to uistinu bilo ključno za razvoj interneta, tako da ne možemo e, ustvrditi da je matematika manje kreativno od drugih e, područja inovacija. To je naprosto nešto što spada u pravo intelektualnog vlasništva i pripada autorima tako da moramo biti oprezni kod e, takvih prisilnih mjera. Jasno mi je da postoji potreba za većom transparentnošću, ali moramo isto tako e, poticati i e, inovacije. Zatim, mislim što se tiče definicija pojedinaca i profesionalaca, tu ne treba ići na prevelika pojednostavljenja. U Francuskoj se radi na tome i pokušavaju se definirati pojmovi kao što su e, zajedničko korištenje automobila, a tu se razlikuju pojmovi kao što su car sharing i car pooling. Nikola. Nikola. Hvala. Zahvaljujem svima koji su se javili za riječ. Ja bih htio svima odgovoriti pojedinačno, ali već sam iscrpio vaše strpljenje na samom početku, jer sam govorio osam minuta, nadam se da ćemo imati više prilike, dakle, na sastanku izvjestitelja u smjeni već idućeg tjedna u Strasburu, da ćemo se, dakle, pozabaviti svim ovim temama. Samo bih uputio jednu poruku, staviti u prvi plan teškoće, ne znači da mislimo da je ovo dio ekonomije koji će e, značajno doprinijeti rast u Europi tijekom idućih godina. Ja bih e, e, htio da primite u pozitivnu poruku i od mene i od mog izvješća i ovu ćemo poruku ojačati, ali ćemo također staviti u prvi plan i teškoće i mislim da ćemo jako dobro raditi na idućim sastancima. Hvala. Sada prelazimo na sljedećeg govornika, odnosno na, na sljedeću točku dnevnog reda, a to je funkcioniranje franšiza u maloprodajnom sektoru. Izvjestitelj je Denis de Jong i imamo na rasporedu razmatranje amandmana. Hvala predsjedateljice. Ja ću kratko, jer nemamo mnogo vremena. Ja sam pregledao amandmane Čini mi se da e, većina amandmana donosi poboljšanja ili e, tehničke izmjene i nadam se da ću to moći riješiti putem kompromisa ili ću naprosto podržati te amandmane. Što se tiče amandmana EKR-a, kolega Dolton je predložio nekoliko amandmana e, kojima se naglašavaju određeni aspekti u ovom sektoru. Mislim da će tu biti teže doći do kompromisa, ali u ovom trenutku mogu samo pružiti jamstvo kolegama da ćemo većinu ovih amandmana moći ugraditi u kompromisne amandmane. Mr. Stejovski, welcome. Speak. Gospodin Stejovski, dobrodošli, izvolite. Hvala. Hvala lijepo i zahvaljujem na tome što ste vrlo točno izgovorili moje prezime. Ja ovdje govorim u ime kolege Pospišila, on mi je dao svoje bilješke. Denis, ako budeš ljut, molim te da to ne bude usmjereno na mene nego na njega. Dakle, sada govorim u ime kolege pospišila. Smatram da je svaka harmonizacija u smislu franšiza u Europskoj uniji nužna. Ispričavam se. Ne, on ne smatra da je to nužno. Govornik se ispravlja. Istovremeno mislim da e, franšiza zaslužuje našu potporu. Moramo naglasiti odnose među stranama u franšizi, dakle to su profesionalci koji djeluju na temelj dobrovoljno i trebali bi moći slobodno pregovarati o vlastitim uvjetima. U tom smislu nije potrebno da se uspostavlja nekakva nova birokratizirana struktura. Kako bismo podržali ovaj oblik, e, ovaj poslovni model, možemo se koristiti već postojećim zakonodavnim okvirom u državama članicama. Što se tiče ovoga prijedloga, ja sam predložio e, deset amandmana. Neke od njih e, sam e, predao zajedno sa kolegom Švabom, a druge sa gospodinom Sulikom. U tim amandmanima predlažemo sljedeće. Da formulacija pod A i B bude preciznija, da bismo mogli bolje opisati načelo na kojem funkcionira franšiza. Drugo, htjeli bismo da se izmijeni formulacija koja se tiče na točku 3 i na nedostatak resursa. Nije uvijek točno da strana koja prihvaća franšizu ima manje resursa od one koja ju daje. Zatim treće, umjesto da se stvaraju udruge primatelja franšizi, trebaju se promicati udruge među samim stranama. Četvrto, želimo se koristiti postojećim kontaktnim točkama zajedno s komisijom te poboljšati njihovo funkcioniranje da ne bismo morali osnivati nove institucije. Peto, e, želimo da sedma točka bude preciznija, dakle da postoji etički kodeks za e, franšize koje posluju u Europi. Zatim, amandman devedeset točka je vrlo važan. E, ja i kolega Sulik ovdje e, predlažemo jedan dobrovoljni mehanizam što se tiče rješavanja pritužbi. Te Dakle, suradnje između nacionalnih kontakt e, točaka i komisije, što nam može pomoći da uspostavimo sustav za raznorazne, za informiranje o zlouporaba, zlouporabama. E, zatim mi predlažemo, zajedno s kolegama predlažem da se izmjeni točka 11, kako više ne bismo imali e, rok od 15 dana u roku kojeg treba predati sporazum o franšizi prije nego što se može početi izvršavati. Što se tiče samog izvršenja sporazuma, mislim da to treba e, biti prepušteno odluci strana, ali podržavamo rok od pet dana nakon što istekne rok ugovoru i e, također podržavam amandmane 35 i 38 gospodina Sulika te 43 i 48 iz točke 2 gdje kolega ističe važnost toga da ugovor mora počivati na slobodnoj odluci strana, da je dobrovoljne prirode i također se e, ukazuje na opasnost od stvaranja e, dodatne birokracije za poduzetnike. Gospodin Darabela, izvolite. Hvala predsjednice. Opet želim čestitati Denisu Dejongu na izvrsnoj kvaliteti njegova rada, jer e, pravi popun E, popis elemenata koji se tiču franšiza po kojim treba odmah reagirati. Imamo 132 uložena amandmana. Mislim da je moguće doći i ostvariti konsenzus oko ključnih elemenata. Ja želim istaknuti pet prioriteta koje sam učinio svojim, ali koji se nalaze naravno i u drugim amandmanima. Prvo, potreba da se uspostave pravila i konkretni principi koji za cilj imaju uspostavu ravnoteže e, prava, e, ugovornih prava i obveza, jer onaj koji potpisuje franšizu najčešće je u najslabijem položaju. Zatim drugo, trebamo imati uniformni pristup kako bi se riješilo nepošteno tržišnu praksu na europskoj razini. Zatim jednak pristup, jer najčešće oni koji potpisuju franšize nemaju e, kolektivne udruge kako bi se zašla njihova prava i to zbog nedostatka resursa. Četvrto, imati na umu e, online e, shopping u franšizama jer taj aspekt je često isključen i to može izazvati probleme. Peti i konačni zaključni element na kojem želim insistirati jeste pitanje sudbine korištenje podataka koji stiču e, kupaca, a do kojih je se došlo posredstvom e, franšiza. Dakle, ja e, se nadam da ćemo ostvariti valjan kompromis na temelju amandmana koji su uloženi i mislim da zajedno s izvjestiteljem, izvjestiteljima u ime klubova zastupnika ćemo moći surađivati kako bismo ostvarili još bolji i uravnoteženiji tekst. Iako podsjećam ponovno da je rad Denza de Jonga odličan temelj za daljnji rad. Sljedeći govornik, gospodin Žuj, i nije tu, dakle sljedeći... A, govorite u ime gospodina Zulika? Dobro, onda ćemo, na to ćemo preći za koji trenutak. Sljedeći govornik, dakle, u ime Aldea, gospodin Selimović. Hvala, predsjedateljice. Želim zahvaliti vama i zahvaliti kolegama na odličnom radu na nacrtu ovog mišljenja. Vjerujem da je mišljenje već u samom početku dobro izbalansirano i želim naglasiti izazove s kojima se suočavamo sa franšizama i onima koji e, su nositelji franšiza. Moramo e, imati na umu tu ravnotežu u prilikom izrade E, ovog teksta. Vidim e, dosta zajedničkih e, točaka među nama i vjerujem da ćemo doći do kompromisnih amandmana. U amandmanima se navodi da je franšiza poseban vid ugovora koji omogućuje da se franšiza uspostavi bez ogromnih ulaganja. Također sam primijetio da se može izvući velika korist od franšiziranja u EU kada bi se to bolje razvilo, dakle moglo bi se ostvariti veće zapošljavanje i veći e, e, rast. Zatim predstavljanje franšiza u Europi. Franšize mogu biti u, bolje zastupljene na europskoj razini, e, čime bi se moglo dobiti više informacija o za nas, e, zakonodavce, a istovremeno će nam to, bi nam to moglo omogućiti da rješavamo probleme s kojima se susreću. I treće, e, dodatno djelovanje kako bi se poboljšalo funkcioniranje sektora franšize i spriječilo nepoštenu trgovinsku praksu, kao što je to kolega Karas rekao u jednom od svojih amandmana čiji sam supotpisnik. Kao što sam to ranije rekao, mislim da imamo brojne zajedničke, zajednička gledišta koji mogu ostvariti ostvarenje kompromisnih amandmana brojnih kolega i veselim se radu na tim kompromisima. Hvala. Igor a onda ću ja nešto reći. Najpša hvala. Naravno, prije svega želim e, se doista zahvaliti gospodinu De Jongu na njegovom tekstu, na njegovom mišljenju. Mislim da je ovo dobar temelj koji obuhvaća glavne aspekte e, franšiza u maloj prodaji. E, ipak u ime zelenih imam nekoliko amandmana za koje se nadam da će biti usvojeni. Naglasio sam da je važno imati na umu regulativni okvir na europskoj razini u području franšize u maloprodajnom sektoru. Zašto? Pa upravo zato što su zakonodavstva drugačija, ovisno o državi članci, što e, može stvoriti nepoštenu tržišnu praksu u ovom sektoru. Ukoliko bismo imali odgovarajući zakonodavni okvir, možda bi taj problem mogao biti ograničen i možda bi se to moglo poboljšati. U franšiziranju često nemamo dovoljne informacije. Zato smo predložili da se uspostavi platforma koja bi sadržavala najvažnije informacije. To bi objema ugovornim stranama olakšalo da saznaju koja su njihova prava i obveze, što bi olakšalo i poboljšalo situaciju transparentnosti. Naravno, franšiza je ugovorna, ugovorni odnos između dvije ugovorne strane u privatnoj sferi, no ipak trebamo e, zajamčiti pravedno tržišno natjecanje i moramo se postati da se zakon o tržišnom natjecanju poštuju. Europska unija nije bila doista jako aktivna u ovom području. Međutim, u određenim slučajevima ovo ograničava tržišno natjecanje i u nekim konkretnim slučajevima čak i podriva tržišno natjecanje. Iz tog razloga treba o tome biti, trebamo o tome razgovarati, razgovarati o zakonodavnom okviru. Vjerujem da to može unaprijediti tržišno natjecanje i uvesti red u ovom sektoru. Hvala. Hvala. Dan Dalton, imate li komentara na mecera? E da, hvala Viki, ispričavam se zbog malo prijašnje nesnoće. Dakle, ovdje, dakle, Gospodin Sulik, e, u čije ime govorim, naravno ispričavam što nije tu, imam neke njegove e, komentare koje ću pročitati, a onda ću kasnije nešto reći u svoje vlastito ime i želim odgovoriti na Denisove komentare. Dakle, najprije u ime gospodina Sulika može zahvaliti Denisu i svim kolegama na konstruktivnim manjima koji su do sad uloženi u ovom dosijevu. Njegova najveća briga odnosno prva na koju želim skrenuti vašu pozornost jest njegov amandman 38. o franšizama koji su dobrovoljne uvorne odnose između dvije strana. On doista jako želi, jako mu je stalo da ovaj amandman bude uključen u zaključno izvješće. Što se tiče nedostatka definicije franšize, e, njemu se čini da u, dva, u i e, imamo temelj za e, zajedničku definiciju franšize i on će u pisanom obliku dostaviti svoje komentare izvjestelju brine se što sa amandmanom 50 da su da je jedna strana e, ugroženija od druge u e, potpisivanju franšize, također se ne slaže sa amandmanom 73 e, prema kojem Europska unija u stvari on ima dojam da Europska unija ne smije odlučivati u ime potpisnika franšize s kim može stupati u, u ugovor potpisivati ugovor, zatim amandman 100 o ugovornim uvjetima, on ima dojam da tu ima pregolimih intervencija, no naravno dostavit će više detaljnih e, primjedaba e, u pisanom obliku. E, uskoro. U ime, u svoje vlasto ime, ja sam, evo, uložio nekoliko amandmana pa i želim objasniti. Po mom mišljenju franšiziranje je od interesa samo ako je dobro samo ako u interesu bio ugovornih strana. Dakle, ne mislim da je itko u ranjivom položaju ovdje, mislim da se ovdje radi o slobodnoj volji i o slobodnim e, e, ugovornim odnosima. To daje mogućnost da se koristi jedan brand, a da se jedna marka, a da se nužno ne izgrađuje ta e, marka. Ja sam vidio takve situacije u svojoj izbornoj jedinici. Dakle, mislim da je važno da ovdje imamo što manje moguće intervencije, da smanjimo maksimalno, svedemo na minimum intervencije e, i birokraciju, dakle franšiziranje je jako pozitivna stvar, može biti jako pozitivna stvar za brojne ljude. I u biti to je razlog koji se skriva iza svih amandmana koje sam e, ja e, uložio. Eto, toliko od mene i ponovno se ispričavam za malu nesnoću do koje je malo prije došlo. Hvala, ima li još netko da se javlja za riječ? gospođa Šranzova. Hvala predsjedateljice. Evo ja ću biti kratka. Ne mogu samo podržati poziv na nove zakonodavne mjere. U sektoru prehrane imali smo zadovoljavajuću inicijativu i dobro je funkcioniralo. Dakle, podržavam inicijative, no krivo je da E, mi bilo što odlučujemo prije nego što se dvije potpisne, e, dvije ugovorne strane međusobno dogovore, tako da se nadam da će e, kolege podržati moj amandman 128. Hvala. Hvala. Dakle, rokovi ovdje je da će se raspravljati o kompromisnim amandmanima 20. i 21. ožujka prije glasanja, do koje će doći 24. i 25. travnja. Denis, jeste li želili nešto dodati? Hvala. ja ću se postarati da kompromisi dođu do kolega na vrijeme kako bi svi mogli to sagledati i nadam se da ćemo moći organizirati još jedan sastanak izvjestaja u sjedni. Došlo je do problema jer u tjednu prije 23. imamo nacionalne izbore i to je tjedan tijekom kojeg neću biti dostupan za organiziranje sastanaka izvjestitelja u sjeni, kao što to možete i razumjeti. E, u biti želim reći sljedeće. Dakle, s jedne strane sam čuo primjedbe s kojima se slažem, na primjer da to ne treba doživljati kao napad na franšiziranje i osobno sam uvjeren da je da su franšize jako dobra mogućnost koja može da svoj doprinos gospodarskom rastu i razvoju malo prodaje. Druga stvar koju želim naglasiti je sljedeće. Uopće nije u moj namjeri da započnem smanjivati e, ugovorne slobode ugovornih strana, oni nisu ugroženi mojim izvješćem, niti bi trebali biti i također uvijek se borim protiv dodatne birokracije, uvijek se zalažem za učinkovitost. No, imajući to na umu, mislim da trebamo uvidjeti da je sama komisija rekla da nedostaje informacija u ovom polju i studija koju je ovaj odbor dao izraditi jeste da nema dovoljno informacija. Radionica koju smo imali o franšizama to je potvrdila i mislim da je doista potrebno raspolagati više informacija o tome i osobito kako bismo imali valjanu zastupljenost e, potpisnika franšiza. Moramo dakle uvidjeti činjenice, a mislim da su ovo doista činjenice. Ovo činjenično stanje. Isto tako u nekim sektorima ohrabrujem sve da E, pokrenu e, neovisni supermarket koji nije dio franšize ili nije neovisni e, prodavač. Pa želim vam puno sreće ako neko to želi napraviti. Znate, imamo male prodavnice, ali supermarket je nemoguće organizirati jer se nikad ne može ući u tržno natjecanje sa onim velikima koji su ili dijelom franšize ili velikih marki. Dakle, kad, kad se kaže svako može slobodno sudjelovati tržišnom natjecanju, to nije baš u potpunosti točno. S druge pak strane, ja sam suzdržao da u ovom izvješću predložim nešto što bi moglo izgledati kao europsko zakonodavstvo jer mislim da imajući na umu fazu u kojoj se nalazimo, da bismo se prije trebali baviti prikupljanjem informacija, činjenica, prije nego što tražimo, zatražimo od komisije da nam pondi zakonodavni prijedlog. I ako se uspostavi da nije potrebno donositi nikakvo, nikakve zakonodavne akte, da se može usvojiti kodeks eh, o, o eh, postupanju, onda je to dobro za mene. Znate, moj cilj nije samo da se napravi zakonodavni tekst, e, da se može reći, evo vidite, mi radimo, napravili smo zakonodavni tekst, e, a da u biti ne rješavamo ničije probleme. To me ne zanima. Dakle, između ta dva ekstremna rješenja, da se ništa ne poduzima i drugog, da se odmah e, radi na zakonodavnom tekstu, postoje neke, neka srednja rješenja i ja sam optimističan glede mogućnost da se ostvare kompromisi na temelju brojnih amandmana koji su mi upućeni. Hvala. Najprej hvala, Denis. Dobro. Sada prelazimo na izvješće o Europskom zakonu usklađivanja zakona. Izvješće je Morten Logard, imamo 510 amandmana. Znam da Evo vidim da imamo dosta zastupnika koji su ovdje. Ukoliko namjeravate sudjelovati u ovoj raspravi, molim vas da mi to što prije stavite do znanja, jer e, nastojim vidjeti koliko ćemo vremena moći svakome dati. Denis, dobro, da li ima još netko tko bi se mogao javiti za riječ na ovu temu? Dita, Katrin got another five speakers, so I am going to ask um, people to try and keep in the first round of shadows to, to three minutes and secondary speakers. Evo dakle, prvi izvjestelj tri minute i ostali po minutu, ako je moguće. Prije nego počnemo, želim samo iznijeti jedan komentar o rokovima koji se ovoga tiču, jer znam da imamo čitav da imamo puno ljudi u publici koji su ovdje zainteresirani za ovu raspravu. Dakle, odbor za unutarnje tržište, INTA, doista je predan radu na ovom zakonodavnom tekstu. Na njemu radimo što više moguće. Kolege iz druga dva odbora, osobito iz odbora za zapošljavanje, odbora za promet, odnosno transport, zamolili su nas da usporimo e, svoje, e, produžimo rok kako bi oni mogli iznijeti svoje mišljenje, ali to ne treba ni na koji način tumačiti kao da mi želimo razvodniti ovaj ugovor. Jedini cilj ome jeste da damo dovoljno vremena kolegama iz drugih odbora da oni iznesu svoja vlastita mišljenja glede područja koja su u njihovim nadležnostima i ja takve inicijative drugih odbora potičem, ohrabrujem, jer što više dobijemo komentara od drugih odbora, lakše možemo raditi na ovom e, poticati e, izglasavanje ovakvih e, inicijativa na plenarnom. Sada predajem riječ izvjestelju Mortinu Logardu. Hvala predsjedateljice. Kao prvo, kao i mnogi u ovoj prostoriji. Ja sam se veselio ovom e, danu, dakle nakon mjeseci pisanja, čitanja, razmišljanja, sad je vrijeme da se politički djeluje nakon dugog vremena. Stoga, ja sam zadovoljan vidjeti da se ovaj prijedlog konkretizira u parlamentu i počet ćemo e, već sutra pregovarati na prvom sastanku izvjestelja u Sjeni. Dopustite zapisnik da iskoristim e, priliku i mogućnost s obzirom da ste vi to rekli, predsjedateljice, e, dopustite da kažem da nije moja želja niti izvjestelja u sjeni Imkova da odgodimo konačno e, glasanje, ali naravno moramo saslušati kolege iz Empla i Trana da se veselim e, radno iznalaženju dobrih, solidnih kompromisa kako bismo ostvarili ambiciozne kompromise kada se budemo sastaviti s vijećem. Nakon čitanja otprilike 500 amandmana mislim da možemo ostvariti dobar rezultat i doista čvrsto vjerujem da to možemo ostvariti imajući realne e, poglede na situaciju i ostvarujući dobre kompromise. Kao prvo, možemo to ponavljati na novo, i na novo. Svima je isti cilj da Europa bude pristupačnija i vjerujem da to možemo napraviti samo tako što ćemo biti realni i e, da radimo na ostvarivanju kompromisa. Čini mi se da u ovom dosijevu evo kada saslušamo raspravu o upućivanju radnika koja je vođena prije koji trenutak, imamo ovdje iste izazove. Naime, socijalna pitanja uveliko su nacionalnim nadležnostima, a mi se ovdje pokušavamo baviti socijalnim pitanjima u okviru unutarnjeg tržišta. Dakle, to po mom mišljenju predstavlja dva, odnosno evo, dvojak izazov i polazište dvostruko da povećamo pristup pristupačnost e, onima kojima je to najviše potrebno, a kao drugo da učvrstimo jedinstveno tržište, jer ovo je njegov uglavni kamen. I tu trebamo stvariti krhku ravnotežu između zaštite i stvaranja mnogih e, e, mogućnosti za poslovni sektor. No, ovo nije situacija u kojoj je ili ili. Ovdje se može ostvariti obje stvari, dakle možemo ostvariti onu famoznu win-win situaciju u kojoj su svi na dobitku. Dakle, online shopping, e-books, operativni sustav e, i tako dalje, tako dalje. To su razni sektori koji mogu napredovati i e, možemo inovativno djelovati omogućiti inovativno djelovanje i pristupačnost raznim proizvodima diljem Europe. No, predsjedateljice, s obzirom da imam i dansku publiku, zaključno ću vam se obratiti na danskom, tako da vam dajem koji trenutak da stavite slušalice. Dakle, potrebno nam je zakonodavstvo koje će poboljšati pristupačnost i treba nam dakle, prijedlog koji će e, se moći potaknuti u, u članicama. Mislim da smo ovdje jako odgovorni u za ovu u Europskom parlamentu moramo doći do dobrog kompromisa, no vjerujem da imamo doista realističan, realično podlazište koje će nam omogućiti da ostvarimo taj kompromis. Ja ću naravno s velikom pažnjom saslušati sve prijedloge amandmana koji su ovdje predstavljeni. Hvala. Thank e Hvala lijepo, izvolite u ime EPP-a. Prije svega bih istaknula da evo na ovom dosjeu postiže polagano napredak i sada smo došli u fazu u raspravljamo o amandmanima, Trebao nam je neko vrijeme da bismo došli do ove faze. Međutim, mislim da je važno da sada postižemo odlučujući korak vezano uz to pristupačnosti. Ovo podsjeća na raspravu o web stranicama e, javnih tijela, dakle kada smo dvije godine bili bez e, jasnog stajališta vijeća. Ovaj prijedlog je realističan, koji će se moći provoditi što je prije moguće, koji će omogućiti bolju integraciju osoba sa invaliditetom. Ova direktiva znači značajan napredak za ovu grupaciju osoba i neprihvatljivo je da su ove osobe nekad u potpunosti isključene iz e, tržišta roba i usluga, odnosno ne mogu koristiti određene proizvode i usluge. Naš prijedlog je istovremeno realističan i moguće ga je provoditi, zato moramo biti ambiciozni, ali također ne smijemo tražiti previše. jer bi to moglo dovesti do situacije da se određene robe usluge uopće ne nude i zato je važno ovdje postići racionalni kompromis. Također, tekst je tako napisan da nije e, u srazu sa postojećim zakonodavnim odredbama, to je primjerice prisutno u sektoru prometa, I također se moramo dakle, osigurati ovu kompatibilnost zakonodavnih tekstova. Zato smo podnijeli amandmane koji se upravo tiču ovih pitanja. Međutim, želio bih naglasiti još neke stvari. Ova direktiva je također upućena osobama sa privremenom funkcionalnom e, smanjenjem sposobnosti. Dakle, netko koji je pretrpio operaciju oka i možda neko vrijeme, nekoliko tjedana ne vidi dobro i ne može koristiti tehnologiju koja bi mu pomogla. Dakle, ne možemo očekivati da će se proizvod izmijeniti da bi izašao u susret ovim scenarijima i zato moramo biti realistični u svojim prijedlozima. Znam da u ovom pitanju nadležnost ima i odbor za zapošljavanje, međutim dobro je ovdje urediti neke formulacije kako ne bismo pretjerali u svojim zahtjevima. Imam amandmane vezane uz područje primjene vezane uz audiovizualne usluge. Ja također radim odboru Kult, tamo se bavimo direktivom o audiovizualnim medijskim uslugama. I sigurno ćemo dobiti ovaj tekst u obliku u kojem smo ga predložili. Dakle, riječ je o dostupnosti sadržaju osobama sa invaliditetom i ovo će nam omogućiti da postignemo dobar kompromis. Koliko se dakle sadržaj uređuje kroz ovu direktivu, onda se to odnosi na web stranice i na uređaje koji će pak biti predmet ove direktive, ali velim sadržaj bi trebao ići kroz ovu specifičnu direktivu u aneksu broj jedan prijedloga moramo se fokusirati na kriterij funkcionalne sposobnosti. Mislim da je to važno i za naš budući rad da vidimo kako to postići na najbolji mogući način i u skladu sa međunarodnim i europskim zakonodavstvom. Radujem se raspravi sa kolegama izvjestiteljima. Nadam se da ćemo ovdje vrlo brzo doći do dobrog rješenja. Hvala. Ja bih eh, htjela komentirati amandmane u ime kluba SID jer je ovo izuzetno važno izvješće. I tijekom prethodnih rasprava u odboru i na nekim radionicama i seminarima puno smo raspravljali o ovoj temi. Ova direktiva se pažljivo pripremala i izvršena je detaljna analiza onoga što je moguće ostvariti na europskoj razini. Cilj SID-a, dakle, nije izmjena ovog teksta, već mi samo želimo popuniti praznine, želimo poboljšati situaciju, naročito u onim područjima na koje su nam ukazale različite organizacije, da postoje, dakle, mjesta za poboljšanje. Dakle, pre svega nekoliko riječi o području primjene. Dobro je pokriti područje ATM-a, odnosno bankomata. Mislim da to jako važno jednako kao područje e-knjiga i važno je da ono bude pokriveno ovim tekstom. također moramo pomoći e, državama članicama da dakle e, provedu i međunarodne propise poput konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom. Također tu su i e, odredbe koje se tiču smanjene funkcionalne sposobnosti. Dakle, to je pitanje koje se tiče jednog dijela populacije. Potom je tu članak 12, ne neproporcionalan teret dakle koji može pasti na mikro poduzeća i koje bi valjalo isključiti iz obaveza primjene ovog akta. Izuzeća bi trebalo ograničiti tek na malobrojan broj subjekata jer mi smatram da bi uvjeti trebali biti jednaki za sve. Također je tu pitanje označavanja ukoliko je proizvod jasno označen, onda je na potrošaču da donese informiranu odluku o tom proizvodu. Također, sve bi informacije trebale biti dostupne na pristupačan način. Također, podržavam i veće sudjelovanje građana sa funkcionalnim ograničenjima i osoba s invaliditetom te njihovih udruga u postupku standardizacije koji je povezan s ovim pitanjem. Mislim da tu postoji prostora za poboljšanje. Direktivu bi također trebalo primijeniti što je prije moguće. Zato predlažem tri godine za proizvode usluge i deset godina za Mislim da bi ovo trebalo pokriti sve elemente koji su važne za pitanje pristupačnosti. Međutim, i dalje mislim da sve ovo nije dovoljno. Važno je da svi operatori znaju koje obaveze moraju ispuniti. Zahtjevi moraju biti jasni. To je sve s moje strane radujem se suradnji sa izvjestiteljima, izvjestiteljima iz Sjene. Anlin von Boyset, izvolite. Hvala. Dragi kolege, već smo u nekoliko navrata razgovarali o ovom izvješću. Sada su ovdje amandmani. Ja sam podnijela određen broj za mene je bilo važno postići ravnotežu između poboljšanja pristupačnosti za ljude, za osobe sa invaliditetom, a istovremeno izbjeći nepotreban teret za proizvođače i pružatelje usluga. A nekoliko riječi o najvažnijim amandmanima s moje strane. Dakle, zaštita mikropoduzeća koje neće moći ispuniti neke od zahtjeva koji se ovdje nalazi, zato što nemaju odgovarajuće resurse. Zato se slažem sa pristupom izvjestitelja. Mislim da je ovdje važno osigurati se da se dakle, mobilne aplikacije uključe u područje primjene, to je od izuzetno velike važnosti. Osobe, za osobe s invaliditetom je to su to često sredstva s pomoću kojih mogu doći do informacija. I moramo uzeti u obzir i specifičnosti pojedinog, pojedinih zakonodavnih tekstova, primjerice u e, sektoru prometa, tu se već nalaze e, neka rješenja vezana uz probleme sa, pristup, sa pristupačnosti, vidim da je to izvjestitelj već uzeo u obzir, dakle povezati te stvari sa primjerice zakonodavstvom e, o elektroničkim komunikacijama. Znam da postoji velika zabrinutost vezana uz univerzalni dizajn. Mislim da je to jako važno za osobe sa invaliditetom. Ukoliko želimo, ukoliko pojasnimo neke definicije, onda ćemo pomoći da se smanje ova moguća zabrinutost vezana uz ova pitanja. Nadalje, mislim da se svi slažemo da oznaka EC možda ovdje nije najprikladnija i ja ću uz pomoć amandmana nastojati izvući svo pozivanje na ovu oznaku jer misli da bi to da to ne bi da, da to u ovom slučaju nije poželjno. To bi također značilo e, staviti velike zahtjeve pred neke proizvođače, a oni koji ne budu kada ispuniti te zahtjeve ne bi imali više pristupe tržištu. Mislim da to nije proporcionalan pristup zato što ti uređaj ne predstavljaju nikakvu opasnost. Ja sam s tim u vezi zato podnijela neke amandmane. Također audiovizualni sadržaj ne bi smio biti u području primjene ove direktive, jer imamo direktivu o audiovizualnim medijskim uslugama. Međutim, uređaj koji se koriste da bi se pristupilo ovom sadržaju, koji ne ulaze u područje primjene te direktive, bi trebali ući, zato sam podnjela amandmane. Zato toga podržavam amandman vezan uz sektor prometa i definiciju dakle e-trgovine, mjesta trgovanja. Mislim da je to važno iz perspektive pravne sigurnosti. Velik broj amandmana znači da bi se možda ovdje mogli stvoriti neke dodatni pragove ili barijere. Smatram da to nije dobro, naročito vezano uz zahtjev za informacijama te javno dostupne baze podataka, tečajeve za osposobljavanje, htjela bih neka pojašnjenja vezana uz kućanske aparate, interaktivne kioske, sučelja, evo to su moja, moje primjedbe. Hvala. Hvala lijepa. Zastupnik Mastalka za klub GUE. Hvala lijepo. Naš kolega danas nije ovdje i zato ću ja govoriti u njegovo ime. Njegova poruka je jako kratka i bit ćete zadovoljni. Pozdravlja prijedlog komisije. Međutim, smatra da neki da dijelovi prijedloga ne idu dovoljno daleko. Zato je podnio 62 amandmana kako bi se poboljšao ovaj akt. Smatra da je područje primjene preusko i da postoje slabi mehanizmi provedbe. koji želimo poboljšati mogućnosti osoba s invaliditetom, kako bi lakše našli radno mjesto primjerice, moramo napornije raditi na ovom komisijnom tekstu. On se raduje daljnjoj suradnji sa kolegama i zahvaljuje kolegama na dosadašnjem radu i, raduje se radu na kompromisnim amandmanima. Ja sam izvjestitelj u sjeni za geoblocking, ali moram ići na sastanak izvjestitelju sjeni, te me neće biti na toj temi. Znam, evo tako je to kada radite više stvari istovremeno. Kolega Šoltes. Hvala lijepo. Dakle, Europski akt o pristupačnosti je ono čemu sada govorim i on je jako važan bi trebao olakšati život brojnih evropljanina, ne, evropljana, ne samo osoba sa invaliditetom, već onih koji imaju problema sa pristupom robama i uslugama na europskom tržištu. Kao što smo već čuli, potrebni su novi propisi u ovom području, zato što bez djelovanja na europskoj razini može doći do porasta razlika i zato je jasno da je potreban ovaj tekst. Ko mislim, prijedlog je dobar, ali kao što smo već čuli, može se poboljšati. Zato su zeleni uputili brojne amandmane. Mi bismo htjeli da sve osobe imaju mogućnost sudjelovanja na unutarnjem tržištu. To se odnosi na građevine, Moramo poboljšati mogućnosti za osobe sa invaliditetom, moramo se osigurati da oni žive dostojanstven život i to na području cijele Europske unije. Zahtjevi pristupačnosti moraju omogućiti svima da koriste usluge, proizvode, infrastrukturu i to se treba znači u ovom tekstu. Međutim, to se treba učiniti na način koji neće opteretiti tvrtke. Tu moramo pronaći kompromis. Moramo pronaći kompromis između potreba i izvedivosti ovog e, paketa. Moramo navesti, dakle, potrebe osoba s invaliditetom, ali univerzalni dizajn je također nešto što bi trebalo uzeti u obzir i svaka država članica treba urediti javno dostupnu bazu podataka. ako potrošač nema mogućnost, ukoliko potrošači nisu prije imali mogućnost pristupa tim e, podacima. Ključne važnosti da se potrošače obavijesti o mogućnostima pristupačnosti proizvodima i uslugama. To će poboljšati njihovu e, sigurnost i kvalitetu života. And Marko Zulo. Hvala. ovaj zakonodavni prijedlog e, plijeni pozornost e, brojni građani. Imamo 80 e, milijuna građana kojima je smanjena funkcionalna sposobnost, odnosno riječ je o osobama s invaliditetom. I naše bi stajalište stoga trebalo biti ambiciozno. Ti ljudi trebaju imati mogućnost da mogu u potpunosti koristiti robu i usluge na tržištu, kako radi vlastite dobrobiti dostojanstva, tako i zbog pozitivnog utjecaja na gospodarstvo. Zato smatram da bi područje e, primjene trebale ući građevine. Koliko je usluga dostupna, ali nije okoliš u koje je ono uključeno, primjerice bankomat, jasno je da je onda on nefunkcionalan i mogućnost da se ovo prepusti diskrecijskom pravu država članica nije dovoljno. Moramo se osigurati da ovo bude jasno u osnovnom tekstu. Slažem se i s načelom zbog kojeg je proizvođač onaj koji može ocijeniti usklađenost vlastog proizvoda sa ovim zakonodavnim tekstom i to da bi se pojednostavile birokratske procedure. Međutim, pred ovim povjerenjem trebamo uključiti ovdje neke protumjere. Primjerice, on treba biti odgovoran ukoliko se kod provjere ne pronađe ista ta usklađenost. Osim toga, tijekom faze provjere valja uključiti i organizacije koje predstavljaju osobe s invaliditetom kako bismo e, dobili jedno zajedničko stajalište o tom pitanju. Na koncu, kako bi se bilo što je moguće više praktičnije, ne smijemo smetnuti suma i moguće obaveze, teškoće koje mogu pogoditi mala i srednja poduzeća. Zato mislim da bi su trebali predvidjeti neke izuzetke kada je riječ o pružanju usklađenih proizvoda i usluga na tržištu. Dakle, možda čak i ne za mala i srednja poduzeća, već za mikro poduzeća, koje često nemaju e, ni osoblje, ni gospodarske resurse da uspiju ispuniti ove obaveze uz dužnu pažnju prema MPS-ovima kako bismo im zajamčili da mogu pružiti odgovarajući proizvod. Cilj ovog zakonodavstva treba biti predmetom programa financiranja koji se bavi upravo ovim pitanjima, kako na taj način ne bismo doista nikoga isključili od mogućnosti da pruže odgovarajuće proizvode i usluge. Nadam se da ćemo uspjeti dati jasan e, odgovor svim ovim građanima koji od nas očekuju konkretna rješenja. Hvala. Sada ćemo imati krug govornika iz kluba zastupnika. Osim ako se ne javlja netko iz NF-a time smo zaključili ovaj krug e, govornika. Sada imam sljedeće govornike na popisu. Želi li još netko uzeti riječ? Prije nego što krenemo dalje, želim pozdraviti gospodina Kon Onda, ne znam jesam li dobro izgovorila njegovo prezime. Dobrodošli na naš odbor, to je naš novi zastupnik. On je ovdje kako bi zamijenio Martina Šulca. Martin Šulc baš nije provodio mnogo vremena u ovome odboru, ali drago nam je što možemo, možemo vas pozdraviti ovdje i drago nam je što tako pozorno pratite rad našega odbora. Dakle, dobrodošli. E i sada riječ ima Nikola Dante. Hvala. Prije svega izražavam podršku ravnoteženom e, stajalištu Olge Senhalove, naše koordinatorice za ova pitanja. Tri točke su za nas izuzetno važne. Podržavamo ekstenzivan pristup kada je riječ o predmetu i području primjene ove direktive. To je važno uključiti proizvode i usluge koji su namijenjeni ne samo osobama s invaliditetom, već i osobama koje imaju ograničene funkcionalne sposobnosti i starijim osobama. Drugo, tijekom pregovora o kompromisima trebamo pažljivo vidjeti kakav će biti financijski i administrativni učinak ne samo na javne uprave, već e, i na ostale zainteresirane strane sa posebnim e, obzirom, e, sa posebnim naglaskom na mala i srednja poduzeća, odnosno mikropoduzeća. S druge strane, smatramo da tvrtke mogu tražiti izuzeće samo izvanrednim slučajevima. I dakle, ovo bi se trebalo tumačiti na restriktivan način kako ne bi došlo do nekih općih izuzeća. Treće, uključivanje bankarskih usluga, usluga plaćanja, dakle to uključuje i terminale, odnosno bankomate, potom e, e-knjige, dakle u skladu sa konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom. Ne možemo prihvatiti da osobe s invaliditetom nemaju pristupa osnovnim uslugama kao što su šalteri u banci, odnosno elektroničke knjige. Želimo dati glas socijalnoj Europi, Europi koja je bliska građanima, naročito onim najranjivijima. Thank you. Um, Hvala. Drago mi je bilo vidjeti ljude koji su prosvjedovali ranije i one koji su se pridružili e, našem odboru. Drago mi je što ste zainteresirani za rad našeg odbora. Lijepo vas pozdravljam i danas na ovom sastanku. Mnogi od nas u dvorani htjeli bismo e, da postoji veći, bolji pristup i da postoji zapravo veća mogućnost za ljude s invaliditetom e, da imaju pristupa infrastrukturi. Naime, mi trenutno nemamo e, zakonske propise Europske unije o tome i zato je ova rasprava tako važna. Moramo se podsjetiti da je ovdje zapravo riječ o minimalnoj razini e, dostupnosti pristupačnosti E, želim ovdje spomenuti nekoliko brojki. E, ovo je iz Europskog foruma za osobe s invaliditetom. Dakle, riječ je o pristupu web stranica. 71% potrošača e, su ustanovili da im teško koriste web sajtove a istovremeno su to ljudi koji su imali kupovnu moć od 11,7 milijuna funti u Ujedinjenoj kraljevini. Dakle, to je za to je 82% potrošača koji bi više potrošili kada bi web stranice bile, bile pristupačnije. Zatim tu je i pitanje kupovine u ulicama s trgovinama. Mislim da tu brojka iznosi e, nešto više u odnosu na vaše statističke podatke. Samo 10% ima um, dakle mogućnost da da pomognu osobama koje imaju oštećenje sluha. Mislim da bismo trebali vidjeti koje postoje mogućnosti e, prije nego što se održi ovakva rasprava. Ja pozdravljam sve amandmane kojima je cilj da se zapravo poveća ambicioznost da se pomogne ljudima sa invaliditetom u EU. Hvala. Gospođa hvala. Što se tiče telekomunikacijskog sektora, ja bih htjela da se ovdje uključi i kodeks za mjere koje bi trebali pomoći korisnicima sa invaliditetom i na taj način nitko ne bi bio zaposlen kada je riječ o pristupu internetu e, te bi isto tako imali pristup hitnim uslugama. Što se tiče zaštitnih mjera, ja bih bila zahvalna kada bi udruge koje predstavljaju osobe s invaliditetom naznačili na koji način ove aspekte možemo uvrstiti u kodeks. Gospođa Langen, hvala. Pa mislim da tu postoji jedno pitanje koje nije dovoljno dobro obrađeno u izvješću, a to je oznaka EC Ja ne mislim da ovo što se ovdje predlaže ima smisla, mislim da bi to moglo dovesti potrošače u zabludu. Dakle, istovremeno bi se plasirali novi proizvodi zajedno sa starima koji ne trebaju udovoljiti istim standardima kvalitete. Mislim da bi to moglo izazvati zbrku iz perspektive potrošača. Pa sam u tom smislu predlažila amandmane. Ja se samo želim pridružiti onima koji su rekli koliko je važan e, ovaj dokument o pristupačnosti. Ovo je po prvi puta da imamo takav jedan akt, zapravo jedan paket mjera koji se bavi različitim aspektima ove problematike i zapravo se omogućuje da svi građani imaju jednak pristup e, robi i uslugama u Europskoj uniji. Dakle, riječ je o jednakim pravima. Mislim da je to nešto za što se ne bismo trebali ni boriti. Ja sam inače zadužena za direktivu o zabrani diskriminacije i moram reći da se mi već godinama sukobljavamo sa državama članicama i borimo se e, u vezi s nekim e, troškovima koje bi države članice trebale podnijeti kako bi se omogućila jednaka prava svim građanima u Europi, a to uključuje upravo i osobe s invaliditetom. Dakle, mi moramo biti sigurni da će ovo biti uistinu provedivo na terenu, a da se neće stvoriti prekomjerna birokracija. Hvala. Ja bih htjela i sama nešto reći budući da sam ja predložila neke amandmane. Kao prvo moram e, reći da sam uistinu ponosna na predanost ovoga odbora da poveća pristupačnost e, robi i uslugama osoba s invaliditetom i čestitam također e, izvjestitelju. Oni koji se bave pitanjem pristupačnosti web internetu znaju da je uistinu potrebna velika predanost da bismo postigli da naši zakonski propisi uistinu dovedu do određenih konkretnih promjena na terenu. Kao što Ana Marija rekla, e, dakle, zakonski propisi moraju uistinu biti provedivi u praksi. Iz tog razloga trebamo razmotriti na koji način se to odražava na druge zakonske propise. Kako ne bi došlo do preklapanja e, ili pak do toga da se izazove zbrka u određenom zakonskom području. Primjerice, kada je riječ o postupcima javne nabave, već postoji okvir na razini Europske unije koji propisuje na koji način javne vlasti treba uzeti u obzir pitanja pristupačnosti. Tako da e, ne bismo smjeli donijeti dodatna pravila koja bi otežala e, rad javnoj upravi koja već mora raditi i primjenjivati pravila iz postupka javne nabave. Što se tiče novog zakonodavnog okvira i oznake EC, Ne mislim da ta oznaka eh, je nužno najbolji način da se poveća pristupačnost. Dakle, to je nešto što se koristi eh, za jamstvo sigurnosti proizvoda, primjerice za kacige, zaštitne kacige i eh, ponekad inovatori zapravo teže mogu plasirati svoje proizvode na tržištu zbog toga. Prema tome mi e, trebamo omogućiti ljudima da plasiraju te proizvode na tržište, a da se pritom ne uvedu nova administrativna pravila koja će to otežati. Ja mislim da se to tehnički može odraditi. E, već su neki kolege predložili određena rješenja. Dakle, radi se o e, zapravo tome na koji način to pravno riješiti kako bi inovativni proizvodi mogli biti plasirani na tržište bez pretjeranog odlaganja i bez velikih administrativnih zahtjeva. Drago mi je na koji način se radi na ovoj temi u ovome odboru i drago mi je da Morten zapravo ovdje predvodi tim radom. Ne znam želi li netko iz komisije uzeti riječ. Izvolite. Nakon toga ćemo ponovno dati riječ izvjestitelju. Hello, my name is uh, Ima Placencia. Dobar dan, zovem se Ima Placencia iz Glavne uprave za zapošljavanje Europske komisije. Na samom početku želim zahvaliti izvjestitelju kao i svim članovima odbora i svim zastupnicima Europskog parlamenta. E, hvala vam na tako velikom broju zanimljivih amandmana čiji je cilj poboljšati kvalitetu teksta. E, Dakle, mi podržavamo činjenicu da postoji tako snažna potpora ovom tekstu. E, mi imamo zapravo dva osnovna komentara. Prvi se tiče važnosti horizontalne prirode ovog zakonodavnog prijedloga. Naime, ova područja zahvaćaju nekoliko sektora, primjerice web stranice, self-service terminali. Zatim drugo, komplementarnost s drugim propisima Europske unije. Dakle, ovo je vrlo pomno sročeno kako bi se postiglo da ova direktiva poveća pristupačnost u e, području javne nabave i javnog prijevoza. Dakle, tu postoje dodatni zahtjevi koji se odnose na pristupačnost i zapravo taj koncept pristupačnosti čine operativnim. Naime, to se već koristi u nekim drugim područjima zakonodavstva Europske unije, ali ne tako detaljno. Hvala. Zahvaljujem Mortenu. Izvolite. Hvala. Prije svega zahvaljujem svim kolegama na angažmanu. Ja se slažem s vama da je da je ovo jedno vrlo važno područje i da moramo dobro odraditi svoju domaću zadaću. Mislim da ne bi bilo smisla da sada dajem svoje komentare na komentare kolega. Mi ćemo sutra krenuti u pregovore. Mislim da svi trebamo dobro to prespavati i onda ćemo moći sutra krenuti u pregovore svježi. E, imali smo nekoliko sastanaka izvjestitelja u Sjeni, nekoliko tehničkih sastanaka, tako da ja samo mogu zaključiti da se radujem daljnjoj suradnji. Hvala vam i želimo vam mnogo uspjeha u pregovaranju kompromisnih amandmana koje ćemo razmatrati 20. ožujka prije nego što 25. travnja održimo glasovanje na odboru. Hvala. Um, Sljedeća točka dnevnog reda je prijedlog, e, zakonski prijedlog koji se tiče mjera protiv uskraćivanja pristupa na temelju geografske lokacije i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu. Imamo razmatranje amandmana, a izvjestiteljica je Roza Grafin von thun um, um, I Hvala. E, prije svega želim vam zahvaliti na iskazanom interesu. Ja sam ukupno zaprimila 355 amandmana od 65 zastupnika Europskog parlamenta. I to e, govori o vašem zanimanju za ovaj zakonodavni prijedlog i to me jako veseli. U amandmanima se kao što je uobičajeno u ovome domu, predlažu različita rješenja, što znači da će biti teško e, iz tih amandmana doći do jednog jedinstvenog stajališta, ali ja ću dati sve od sebe kako bih nastala pomiriti ta različita stajališta i uvjerena sam da će to na kraju dovesti do pozitivnog ishoda. Dopustite mi da se danas osvrnem na svega nekoliko pitanja. Najvažnije je da se koncentriramo na one amandmane e, koji zapravo, koji su nam zajednički. Iz vaših amandmana jasno proizlazi da velik broj zastupnika smatra kako bi ova uredba trebala imati dva osnovna cilja. Prvi pobrinuti se da potrošači imaju pristup većem broju robe i usluga na internetu i drugo, pobrinuti se također da trgovci ne budu pod prevelikim teretom da moraju pokriti dodatne troškove. Ospjećam se samo trenutak moram vas prekinuti. Želim zahvaliti našim posjetiteljima. Uistinu vam hvala što ste nas e, posjetili danas podne. Vidim da velik broj ljudi odlazi. Evo, želim vam zahvaliti još jedan put. Hvala. Thank you. U redu, onda dakle vratit ću se na zajednička stavišta. Dakle, amandmani su različiti, ne idu svi u istom smjeru, ali postoje e, neke osnovne crte koje su nam zajedničke. Dakle, e, zapravo svijet potrošača i svijet trgovaca nisu toliko različiti, to je razvidno iz vaših amandmana. Ono što mi želimo postići ovdje jest olakšati pristup e, robi i uslugama na internetu za potrošače, te da trgovci nemaju teret pokrivanja dodatnih troškova koji proizlaze iz primjene različitih pravnih režima u slučajevima kada ne namjeravaju plasirati svoju robu u određenim zemljama. Dakle, to je na engleskom ono što zovemo the right to stay small. I tu zapravo dolazim do e, dva osnovna pitanja koja želim spomenuti. Kao prvo što se tiče mjerodavnog prava, Nekolicina vas je već spomenula da da se ne smije zadirati u uredbu Rim 1, dakle uredba o um, sukobu zakonskih propisa u području um, blokiranja na temelju geografske lokacije. To je istina, međutim, isto tako je točno da svi predloženi amandmani um, nisu u skladu sa uredbom RIM 1. Ako postoji pravilo kojim se postavlja pred trgovce obveza da ne diskriminiraju prema potrošačima iz drugih država članica, time se zapravo mijenja članak 6. uredbe RIM 1 gdje se navodi da trgovci mogu primjenjivati pravo svoje države članice samo u slučaju da ni na koji način e, njihovi postupci nisu usmjereni na potrošače iz druge države članice. Dakle, ni na koji način, naglašavam još jedan put tu odredbu. Iz tog razloga moramo e, imati vrlo jasne odredbe koje se tiču blokiranja na temelju geografske lokacije. Vrlo je teško, ako ne i nemoguće, potpuno jasno odrediti što to znači usmjeravati se na određenu kategoriju potrošača. Trgovci koji su obuhvaćeni člankom četvrtim moraju moći primjenjivati pravila koja se primjenjuju na domaće potrošače, dakle oni moraju biti na odgovarajući način informirani. Isto tako ne smijemo dopustiti zlouporabe, zato sam u uvojnoj izjavi pojasnila da svaki put kada e, neke mjere trgovca ne odgovaraju njegovim izjavama na internetu. Dakle, potrošači e, se mogu žaliti temeljem uredbe RIM 1, temeljem članka 6.1. Nadalje, e, ispričao se, ali ja ću vas zamoliti da ne govorite duže od dvije minute, pa mogu čak i kraće. Evo, gotovo sam završila. Evo, vratit ću se na velike trgovce. Dakle, oni već e, plasiraju svoju robu preko granica, dakle, oni primjenjuju različite režime na potrošače, tako da se ne mogu e, vratiti na primjenu pravila koja se odnose na domaće potrošače. Nadam se da ćemo konstruktivno surađivati na tome da se dođe do najkonstruktivnije opcije i na pojašnjenju odredbe koja se tiče rješavanja sukoba e, zakonskih propisa. To je prvo pitanje. I drugo je kraće, a to stoje e, ne, e, dakle, sadržaj e, koji nije audiovizualni, a spada pod pravilo o autorskim pravima. Dakle, četiri kluba zastupnika su predložila jedan amandman na tu temu. Ja se slažem s njihovim bojaznima kao što se vidi iz mog izvješća, a to je da taj e, sadržaj e, koji nije audiovizualni predstavlja jedno sporno pitanje i nadam se da ćemo te usluge moći ovdje obuhvatiti pod uvjetom da trgovac ima sve relevantne e, licence za prodaju tih sadržaja. Nadalje, studija koja je izrađena za Europski parlament pokazuje da bi uklanjanje geografske lokacije u neaudiovizualnom sektoru trebala pozitivno utjecati kako na e, potrošače, tako i na proizvođače, ali shvaćam da je to vrlo osjetljivo pitanje i uistinu sam otvorena za danje e, pregovore. Moramo riješiti još neka pitanja, kao što je, na primjer, pitanje e, obveze davanja eksplicitne e, suglasnosti i još neka druga pitanja. Hvala vam puno. Hvala vam na konstruktivnoj suradnji sa izvjestiteljima u Sjeni na ovoj zahtjevnoj temi. Imat ćemo nekoliko sastanaka sa izvjestiteljima u Sjeni i uvjerena sam da ćemo i dalje surađivati na vrlo konstruktivan način. Imamo još dvije točke na dnevnom redu i e, zato vas sve molim da budete što kraći i koncizniji. Tko će uzeti riječ u ime Vežine? Olga? Ne, onda Nikola Danti u ime socijalista. Izvolite. Evo, je ovdje zamolila me da pročitam njezinu izjavu. Žao je što nije danas ovdje na, da bi razgovarala o ovoj temi. Zahvaljuje izvjestiteljici izvjestiteljima u sjeni. Na osnovu podnesetnih amandmana ona se nada da ćemo dobiti solidan tekst kako bismo pregovarali sa vijećem, počevši od zaštite potrošača u odnosu business to consumers to uz e, jasno zakonodavstvo za sve sudionike na ovom tržištu. Potrebno pronaći ravnotežu između zabrane e, diskriminacije i očuvanja ugovornih sloboda. Kolegica je zato podnijela brojne amandmane i htjela bi nešto pojasniti o primjeni prava. Dakle, Brisel 1, Rim 1 temelje se na slobodi ugovornih odnosa. Dakle, štite slabiju stranu u tom ugovoru, u ovom slučaju potrošača, naročito kada jedna tvrtka uperi svoje djelovanje, odnosno usmjeri svoje djelovanje prema zemlju u kojoj se nalazi taj potrošač i podsjećam da bismo mi trebali zaštititi te potrošače. U tom pravcu ide amandman koji je podnijela kako se ne bi stvorila nova pravila koja bi mogla dovesti do pravne nesigurnosti. Tu se spominje i da ovo ne mora nužno značiti da će proizvođač usmjeriti svoje djelovanje u naspram dakle zemlju u kojoj se nalazi taj potrošač. Drugo, kad je riječ o isključivanju područja primjene, kada je riječ o ovoj uredbi, riječ je o elektronskom dijeljenju, dakle, sadržaja pokrivenih autorskim pravima. To treba isključiti iz područja primjene elektronski distribuirane podatke, dakle pokrivene ovim autorskim pravima. Mora se uzeti također u obzir i dakle, dijeljenje kulturnih eh, sadržaja koji su pokriveni autorskim pravima. Na taj način se financira stvaranje dodatnih sadržaja, dakle plaćanje autora i zaštita kulturne različitosti. Ovo načelo se treba očuvati kako bi se izbjeglo dakle koncentracija djelovanja dominantnih operatera na štetu neovisnih pružatelja usluga. Zato sam uputila amandmane 283, 359 koji potvrđuju upravo to načelo. Moguće je utvrditi da ova vizija nije izolirana i da se nalazi i u drugim amandmanima koji su podneseni. Jednako se tiče jedinstvene, jedinstvene cijene knjiga. Nacionalno zakonodavstvo ne smijemo dovesti u pitanje prijedlogom ove uredbe. Međutim, negativno ocjenjuje amandmane koji bi uklonili ovaj članak trenutno raspravljamo o prijedlogu preispitivanja dakle direktive o copyrightu i ne bi bilo korektno razgovarati ovdje o aspektima koji će biti predmet nekih drugih zakonodavnih tekstova. Osim toga, po amandmanu 4022 želi se produžiti na četiri godine razdoblje za evaluaciju kako bi se bolje dobila bolja slika tržišta i interakcija sa drugim zakonodavnim tekstovima. Potom pravo na, na konkurentnost. Dakle, ne želi se dovesti u pravo, pravo na konkurentnost u postupku selektivne prodaje. Dakle, već imamo zakonodavne odredbe kada je riječ o pasivnoj prodaji. One se ne bi smjele ponovno dovoditi u pitanje. Bilo bi dobro očuvati te odredbe na način kako je predviđeno amandmanima 406 i 412. Na koncu privola korisnika kolegica želi eksplicitan konsenzus potrošača prije nego ga se usmjeri na drugu web stranicu. To su dakle amandmani koji su upućeni 327 i 329. Uh, Nikola, e, mi smo kasno počeli sa štopericom, barem ste pet minuta čitali. Ja vas molim, dakle, kad ljudi upute svoje zahtjeve, molim vas, asistenti, pokušajte sami sebi pročitati ono što želite da se pročita i onda kad to traje duže od tri minute, onda stanite. Anlin, izvolite. Ovaj prijedlog treba iznaći rješenje za razne vidove diskriminacije, nepravedne diskriminacije. Drago mi je da, se, da bilo ovdje riječi o preusmjeravanju, rutingu i izričitom sadržaju. Jako često se dešava da se potrošači vraćaju na istu stranicu u istom danu i svaki put e, moraju ponovno davati svoje odobrenje, što je absurdno njima se mora dopustiti dakle, da posjećuju i druge stranice svi mrežnih stranica. Ukoliko trgovac želi okraničiti ili napraviti routing, onda mora postojati određeno opravdanje za to. Kako bi se učinkovito djelovalo i funkcioniralo, mislim da te informacije moraju biti sadržane u opće uvjete. Pa primjene ove uredbe sukladna je sa direktivom o uslugama. Ja sam uložila čitav niz amandmana koji se tiču isključivanja autorskih prava u ne audiovizualnom vidu, dakle treba ih isključiti iz ove direktive, čak pa ako postoji licenca i dalje je situacija problematična, na primjer, za neaudiovizualni sadržaj poput muzike i knjige E-knjiga je druga stvar, ali knjige se mogu nuditi e, u jezičnom, u okviru jezičnih područja, dakle tu e, trgovci trebaju odlučiti da li žele nastaviti ulagati u ovo ili ne. Što se muzike tiče, moramo imati obvezna imamo obvezna prekogranična pravila, no potrošač će moći e, kupovati diljem Europe i govornik je prekinut. Gospođa Šancova, izvolite. Hvala predsjedateljice. Ja neću ponoviti ono što sam već rekla. Želim zahvaliti Rozi na njenom radu. To je bilo jako izazovno. Da, evo, Roza, ovdje sam ispred vas. Tako da se neću ponavljati, kao što rekao, no ima nekoliko elemenata koje želim e, na kojima želimo inzistirati. Kao prvo što se tiče primjene, mislim da moramo ispuniti očekivanja potrošača. Dakle, ne slažem se sa zaključicima SID-a da se moramo držati direktive o uslugama. Ovo ide znatno dalje i ne slažem se s tim zaključicima. Iz tog razloga naš klub zastupnika želi imati i audiovizualni sektor i transport uključene u ovom polje primjene. Zatim, e, malo srednje poduzeće. Mislim da predlog komisije bio savršeno jasan kada E, mala srednja poduzeća kupuju, e, poput e, običnog potrošača moraju biti zaštićeni od diskriminacije, dakle b 2 treba biti pokrivena i želim što nije. Kažete da kad idu na online da će imati drugačiji pravni status. Dakle, mi ćemo i dalje se boriti za prava malih srednjih poduzeća da dobiju najbolje poslovne ponude za svoje, svoje, svoj biznis. Što se tiče preusmjeravanja, evo slažem s onim što je Viržini rekla. Što se tiče članka četvrtog, neću ponavljati kako vjerujemo da prava autorska prava moraju biti uključena. Što se tiče članka šestog, žalim samo što neki i dalje štite ugovorne klauzule koje su izravno štetne za trgovce, malo srednje poduzeće i potrošače. Možda ono mislim da svi klubi zastupnika nalaze neki način da unesu pravnu sigurnost i svi se bojimo da ćemo jednog dana morati primjenjivati 28 različitih e, zakona, tako da molim sve kolege da pročitaju moj amandman 383 i uvodnu izjavu 35. E, ovdje se stvara pravna sigurnost koja nadam se da neće unositi e, pravne praznine ili nesnoće. Hvala. Hvala, Rita. Hvala pa, predsjedateljice. kada slušamo raspravu o tome da li treba uključiti ili ne sadržaj e, pravu u autorskim pravima, imam da govorimo različite jezike, možda čak i više od dva. Gospođa Rozier i Rosa govorili su o problemu e, licenciranja, teritorijalnosti autorskih prava, te su predložili da se riješi problem u paketu mjera o autorskim pravima, no ono što autorski, e, izvjestelj govori o neaudiovizualnom sadržaju, nema nikakve veze sa režimom licenciranja ili teritorijalnosti e, autorskih prava. To se tiče upravo ni slučajeva geolokacije koja nisu izazvana e, autorskim pravima i stoga ne mogu biti pokriveni direktivom o autorskim pravima jer nisu pitanja autorskih prava. Ovo su pitanja u kojima trgovci imaju licencu i u kojima autorska prava nisu problem. Dakle, to bi definitivno moralo biti uključeno i to na način na koji to predlaže izvjestiteljica. Ja bih također uključila i audiovizualne usluge u to jer i oni E, dogod nema licence, nisu, na njih se ne tiču prijedlozi izvjestelja. Mislim potrošači očekuju da uredba koja se bavi pitanjem geolokacije, a video sadržaj je najčešće pokriven time, barem 40% slučajeva, dakle, uzrok e, geolokacije nisu autorska prava. I mislim da je jednostavnije pružatelj usluge audio-vizualnih e, medijskih usluga da e, poštuju ovu uredbu jer nema nekih drugih problema koji imaju drugi pružatelji usluga jer audio audiovizualni sektor imaju e, zemlje podrijetla e, koji, koji moraju poštovati koja se primjenjuje tu. Što se tiče i zakona, bit ću kratka, važna stavka za nas jeste ne smanjivati standarde zaštite potrošača, naravno već samo želimo e, samo uklanjanje geolokacije ne treba biti doživljeno kao e, metom, ali ne želimo se naći u situaciju u kojoj trgovci koji e, poštuju potrošačka prava iz države podrijetla, odjednom počinju poštovati prava iz svoje vlastite zemlje. Hvala. evo još eh, Ana Marija Koraca Bil i, Bil i još nekoliko kolega za tim. Hvala, želim eh, zahvaliti izvjestiteljici na sveobuhvatnom radu i iznalaženju prave ravnoteže između potrošača i trgovaca u situaciju koju su i dobiti. Naravno, potrebno je učiniti da se ne sprečava potrošače da pristupaju mrežnim stranicama i da kupuju u nekim drugim državama članicama po različitim cijenama na temelju njihovog državljanstva ili mjesta boravišta odnosno prebivališta istovremeno e, sam e, za to da se e, učini obveznim na prodaja. Mislim da ćemo uz amandmane imati jasniji tekst. Vjerujem da je e, od ključnog značaja provedba nakon usvajanja ovih tekstova. Dakle, moramo učiniti tekst koji će se moći provoditi. Tako da imamo i u tom smislu pilot projekta Europske unije koji je u tijeku provedbe je dobar projekt za to. Što se tiče primjenjivih zakona, pa nema nikog smisla... Ispričavam se. Trgovac mora moći trgovati i pošto ponašati se prema potrošaču kao domaćem potrošaču diljem Europske unije i to je cilj ovoga svega i moja percepcija ovoga svega je da trebamo uskladiti sve zakone o pravima potrošača e, tako da ne bi trebalo uopće biti problematično buduće koji se zakon poštuje. Ja imam jedan manman o načinu plaćanja. Mislim da je krajnje krajnjeg značaja da izbjegnemo nepotrebno opterećenje za mikropoduzeće i male i srednje poduzeća i e, primoravati ih da prihvaćaju sve e, načine, e, sve vidove plaćanja, jer naravno kada trgujete više, onda možete koristiti raznovrsnija sredstva plaćanja. Hvala. Hvala, Elin Hvala, predsjedateljice. No, draga moja, želim ti podsjetiti da Martin Schulz uopće nije bio član ovog odbora, jednostavno nikad nije sjedio ovdje jer nikad nije e, niti zaprimio pozivnicu. Gospodin Kron zamjenjuje Jutu Steiner, koja isto tako nije imala vremena doći ovdje jer je bila koordinator na odboru empel i to objašnjava njegovu odsustvo. Ovdje htjela sam e, pojasniti stvari jer na kraju se završava na internetu i nisam htjela da bude nejasnih stvari rečeno ovdje. Ono što sam ja imala za reći ovdje, bit ću kratka, e, želim reći da moramo upravo paziti na to da naš poduzeće i poduzetnici mogu koristiti i iskoristiti ovo veliko unutarnje tržište, no isto tako i da e, potrošači mogu koristiti veliko unutarnje tržište, jer ovdje problem jeste parceliranje e, tih velikih poduzeća na unutarnjem tržištu. I sve to dodaje se na već postojeće granice. A moramo paziti da ta, to unutarnje tržište bude na raspolaganju potrošača. Dakle, trebamo se isto tako jasno reći da Rim 1 ne smije biti doveden u pitanje. Moramo imati jako važnu zaštu za potrošač kako bismo ih zaštili od velikih, velikih poduzeća. To je aspekt koji ne smijemo izgubiti iz vida, ne smijemo dovoditi pitanje ono što smo ostvarili, pozitivno ostvarili u Europskoj uniji. Hvala, Evelin. Hvala što se ovo nisam, e, nisam htjela da dođe do bilo kakve zabune, dakle to je bila šala i htjela sam da to bude samo pozitivna šala. Hvala, sljedeći govornik je Mark Tarabela. Hvala predsjednice. Pa, kao što je Rozatun e, insistirala na početku, radi se o uspostavi ravnoteže između prava potrošača da imaju bolji pristup na mrežne usluge, a istovremeno moramo paziti na interese pružatelja usluga za koje je rekla da ne trebaju biti suočeni s novim troškovima i u određenim, e, ovdje se misli i na kinematografiju i e, E, dakle, treba, treba se postarati da oni imaju e, dovoljne prihode da e, rade. I moramo isključiti, možda bi bilo dobro isključiti kinematografiju i iz primjene kako bismo zajamčili načelo teritorijalnosti, što nije ružna riječ, jer omogućuje pružatelju usluge da ograniče prodaju svog sadržaja na određeni teritoriji kako bi zaštili ekskluzivnost prava i na taj način e, ostvarim prihod za njihova dijela i kako bi mogli dalje stvarati. Dakle, imati pristup svugdje i stalno za male novce, pa moramo paziti na opasnost koju to stvara za stvaratelje dakle, za autore, e, može djelovati simpatičnim da se zalaže za pristup svemu i svugdje stalno, to može biti simpatično, ali može biti pogubno ako ne pazimo za autore i u konačnosti i za potrošače koji više neće imati pravi izbor i neće više imati izbor između različitih e, radova i našu raznolikost, a posjećam da je to u našoj e, Europi i, koja je i dalje jedinstvena, ipak izvor bogatstva razlike. Morten Lockhart, izvolite. Morten Lockhart, sljedeći. Evo, razodobit ćeš za kojih čas. Da, hvala, evo, s veseljem primjećujem e, da izvjestiteljica je učinila veliki korak naprijed, Brojni amandmani, e, osobito Aldea, koje značenje, ovo još jačaju. Ako uspijemo riješiti se ovih, e, ove neopravdane geolokacije, onda moramo samo postarati da to bude napravljeno u odgovarajućem pravnom okviru, osobito kada se radi o Rimu 1 i Briselu 1, mora biti savršeno jasno da ova uredba sama ne podrazumijeva da se direktiva o uslugama primjenjuje na druga tržišta. Dakle, ovdje imamo 27 ili 28 različitih e, zakona koja se, koji će se trebati na adekvatan način primjenjivati. Olga Sengalova, izvolite. Hvala. U ovom odboru i dalje govorimo kako ne želimo praviti razliku između online i offline, barem kada se govori o zaštiti potrošača. Dakle, želio bih spomenuti dva amandmana koja sam ja uložila i koja se odnose na sljedeću situaciju. U Europskoj uniji građani nemaju zajamčeno, zajamčen pristup e, kvalitetno vrhomske kakvoće. Tu se radi o amandmanima 192. Nova uvodna izjava i amandman 369. koji onda e, dopuna članka četvrtog na odgovarajući način. Mislim da uvodna izjava i formulacije koje se tu nalaze da su savršeno jasni. Ako dopustite, ja ću vam to pročitati sada ova uredba treba sprimjenjivati u slučaju u kojima prodavač stavlja na tržište proizvode na različitim e, državnim e, tržištima, a istovremeno e, daje različitu cijenu na jednom tržištu spram drugih. Toliko od mene, hvala na podršci. Hvala Marko Zulu. Hvala. Hvala lijepo iz eh, rasprave. Je jasno da ovaj tekst nije nimalo jednostavan, to zbog brojnih aspekata kojima se bavi, dakle ugovorne obaveze, industrijsko vlasništvo. Međutim, skrenuo bih vam pažnju na dobra pokrivena autorskim pravima. Ovdje je krivo baviti se na ovom mjestu ovim tipom stvari. Ne bismo se trebali baviti slučajevima kopirajta ove vrste u ovom zakonodavnom prijedlogu, zato što ovaj prijedlog se ne bavi ovime, bavi se, jer bismo mogli u želji za zaradom smanjiti dakle, različitost e, ponude. Ne bismo smjeli mijenjati pravila koja se tiču dakle, zakonodavstva vezanog uz rješavanje sporova. Prije svega treba zaštititi potrošača, ali moramo biti sigurni da su svi dionici zaštićeni i da im se jamče prava. Jer u ovom slučaju riskiramo primjerice da jedna mala e, tvrtka koja kaže da ne želi e, prodavati izvan granica svoje države, a ukoliko netko iz neke druge države članice svejedno želi kupiti njihovu robu, dakle staviš se na teret e, troškove slanja, u slučaju spora ovo bi za tvrtku to moglo predstavljati ogroman trošak i po meni to se ne može nikako e, opravdati. Hvala lijepo Andreas Švab. E, Evo, ja ću biti brz kako bih mogao sve e, kao, e, kako bih mogao sve reći što želim e, iznijeti. sada želim reći više argumenta. E, brojni turisti iz Europe idu u druge države i u zemlju u kojima se svakodnevno kupuju proizvodi i ne, brinu se za njihova prava potrošača. Jako su zadovoljni klijenti u brojnim državama članicama Europske unije. Nema razloga zašto se ovo zakonodavni tekst ne bi uzeo u obzir kada se radi i o online kupovini. Jer ono što je online treba biti moguće i van mreže. I to funkcionira dosta dobro. E, imam čitav niz e, istočnoevropskih potrošača koji smatraju da su otkačene ostatka EU unije. Svidilo se to nama ili ne, to je dojam koji moramo imati na umu. Dakle, komisija predstavila svoje prijedloge, imamo dva prijedloga, ili ćemo ostvariti uniformno pravo na kupovinu, u potpunosti uniformno, uniformno i mi pučani to podržavamo, no sve do tada treba nam srednje rješenje, a to je geolokacija. Dakle, htio bih da svi klubi zastupnika to podrže kao strateški pristup na našoj politici. Hvala. Hvala, to je kraj eh, popisa govornika. Dakle, ja molim eh, predsjedateljicu, odnosno izvjestiteljicu da o eventualnim problemima raspravlja na sastancima izvjestitelja Sjeno. Želi pak reći jednu stvar. Ja bih ipak željela e, reći jednu stvar. Žao mi je, pa ponekad imam dojam da me niste pažljivo slušali, ako sam jako sporo govorila, Mark i drugi. Znate, kada se govori o ovom e, pitanju neaudiovizualnog sadržaja, kao prvo neaudiovizualni, to je jasno, dakle tu nisu filmovi, već glazba. E, knjige, na primjer. Kao drugo, samo tamo gdje trgovac već raspolaže nužnim pravima. Dakle, ovdje se ne bavimo zakonom o autorskim pravima. Ako već imaju određena prava, onda to se ne tiče geolokacije. Mi tu ne želimo ništa promijeniti. Barem u mom prijedlogu neki od vaših amandmana idu još dalje. No ono što ja predlažem jest ne audiovizualni i tamo, samo tamo gdje trgovac ima veća autorska prava i tu nema geo... E, to su moji predlozi, a neki od vaših predloga predlažu da se ide čak i dalje od toga i radit o tome i vjerujem da ćemo ostvariti dobra rješenja. Dobro, ja sada želim zahvaliti izvjestitelju što je to učinila i krajnje jasnim. Hvala. Jer bilo je puno pametnije po tom pitanju. Hvala vam. Dakle, Želim prijeći sada na izvješće Dite Šanzove o financijskoj tehnologiji, utjecaj tehnologije na budućnost, budućnost financijskog sektora. Ona će, ja sad predajem predsjedanje Diti, koja će predsjedati i predstaviti svoje izvješće, jer ja moram ići dalje. Dita Šanzove, izvolite. Hvala. Pokušat ću biti kratka. Kada pogledam amandmane. Čini se da ovdje imamo veliku potporu. Imamo samo jedan ili dva izuzetka od 59 e, amandmana, dakle koji su dodali e, kvalitetne elemente izvješću. Neki e, amandmani SID-a su spominjali rizike vezani uz fintech. Jasno mi je što vas brine i time se treba pozabaviti. Zato sam pokušala uključiti što je više moguće u kompromisne amandmane, a istovremeno izbjeći ponavljanja. Tajništvo vam je u nedjelju poslalo prijedloge kompromisnih amandmana. U subotu, dobro, za, vezano uz 23 točke koje će zamijeniti dakle originalno mišljenje. Ja bih ovdje rekla nešto o glavnim elementima. Dakle, pozdravljamo rast e, finteka, dakle financijske tehnologije. Može biti pozitivno za dakle, nove igrače na tržištu, ali za one tradicionalne. Pozdravljamo dakle, akcijsku skupinu za ovo pitanje u komisiji. Oni će objaviti i akcijski plan prije kraja ovog mandata tu je dakle i pitanje crowdfundinga, potreba izbjegavanja prijevara, potom standardi. Osvježili smo mišljenje kako bi uzelo u obzir regulatorni standard EBE koji uzima u obzir dakle mišljenja koje su se istaknula u ovom odboru i to pozdravljam. Potom algoritmi. Tražili smo komisije da istraži rizike povezane s algoritmima, dakle kako bi te odluke donosili ljudi. Želimo da su potrošači također informirani kada su dijelom da tih pilot projekata, također tu kibersigurnosti, kompromisi vezani uz zaštitu privatnosti i osobnih podataka. to je ukratko. Nadam se da možemo ovo mišljenje usvojiti vrlo jednostavno. Ispričavam se što moram ići. Ime je a Jako mi je drago zbog stajališta koje je zauzela izvjestiteljica. Radujem se što ću raditi s njom i zadržati ovaj pozitivan e, pristup vezan uz financijsku tehnologiju. Eva, izvolite. Drago mi je to smo zatražili od komisije da stvori ovaj okoliš e, dakle, za fintech koji bi trebao stvoriti jednačena pravila, dakle, ali i mogućnost nadzora kako za tradicionalne dionike, tako i za nove tvrtke, start-upove. na osnovu onoga što sam do sad vidjela, slažemo sa prvim koracima. Dakle, komisija je izradila sveobuhvatan akcijski plan vezan uz financijsku tehnologiju koji omogućava bolju predvidljivost, naročito kada su u pitanju zakonodavne odredbe. to sam se sastala i sa predstavnicima e, tvrtke, to su stvari koje su ključne važnosti za njihov dugoročan razloj. I hvala Diti na izvrsno obavljenom poslu u smislu kompromisnih amandmana. Svi se slažemo da su tu uključena sva ključna pitanja. Dakle, kibersigurnost, zaštita potrošača u centru, dakle, regulatornog okvira za fintech, potom pristup financijskim uslugama malih i srednjih poduzeća, mogućnost kreditiranja, dakle, pozajmice. Nadam se da ćemo nastaviti konstruktivno raditi kako bi se naše mišljenje uzela u obzir na odboru Ekon. Hvala lijepa. Hvala Nikola Danti. Ključni element ove rasprave je potreba da se što više smanji pravna nesigurnost u ovom sektoru da se stvori jedan eko sustav financijskog tržišta na osnovu točnih i preciznih pravila. To je preduvjet koji će omogućiti svim na tržištu i građanima koji su uključeni u ovo tržište da imaju povjerenja u ovaj inovativni sektor. Hvala izvjestiteljici na predloženom tekstu i na kompromisnim amandmanima. Čini mi se da idu u dobrom pravcu. Glasio bih neke amandmane, odnosno gledišta koje sam predstavio amandmanu. Oni su e, jako e, slični onima prethodne govornice. Dakle, horizontalni akcijski plan vezan uz financijsku tehnologiju na europskoj razini, dakle, potom u središte stavljanja potrošača, dakle, jamstvo zaštite, prije svega korištenje osobnih podataka, to je dosta osjetljivo pitanje. Potom visoka razina, visoka razina mm, transparentnosti pravnih lijekova, prije svega kada je riječ o prekograničnim plaćanjima, korištenje virtualnih valuta, stavljanje naglaska na mm, daljnji razvoj ovog sektora za mala i srednja, e, za male i srednje tvrtke, dakle i mikro tvrtke naročito one koji, su, surađuju sa bankama i pružaju financijske usluge. Nadalje, informatička sigurnost i važan je brzi prijenos e, s tim povezane direktive. Siguran sam da ćemo obaviti izvrstan posao sa kompromisnim amandmanima. ćemo mislim, izvrsno surađivati. Hvala. Dakle, čuli smo CER, zeleni, ali tu koga i zelenih? Nema. GUE. Znači, netko tko se želi javiti za riječ? Nitko. Ja bih ponovila ovo što je rekao Nikola, dakle idemo u dobrom pravcu. Možemo brzo usvojiti, svi znate vremenske rokove. Dakle, glasanje je 21. ožujka. Hvala lijepo Idemo na iduću točku dnevnog reda. Internetska povezivost za rast konkurentnosti koheziju, Europsko gigabitno društvo i 5G. Zamolila bih e, izvjestitelja Lopeza Turisa da nam predstave izvješće. Hvala lijepo. dragi kolege, izvjestitelji iz Sijene. 6. veljače smo razgovarali o internetskoj povezanosti za rast i koheziju i tu je izvješće o tehnologiji 5G. I imali smo pozitivnu raspravu, stajali što su uglavnom klubovi podržali, rokovi za, rokov za amandmane je prošao, primili smo 83 amandmana, ja sam ih podnio 17. Ostalih, ostali dolaze od drugih političkih klubova. No što sad imamo je dosta dobra osnova za kompromisne amandmane kojima ćemo ojačati tekst, dakle 75% amandmana govori o ostvarivanju tehnologije 5G. Ona će biti jako važna za Europu. Ja sam naložio svom timu da, za danas za izvjestitelj u Sijeni izradi dodatne prijedloge. Dio amandmana donosi veliku potporu, želi se izbjeći digitalna fragmentacija na tržištu. Mislim da tu ne moramo definirati, koja bi se tehnologija trebala koristiti. Pokretanje 5G ovisi o mobilnim operaterima, satelitskoj infrastrukturi, providerima, dakle ljudima koji izrađuju opremu, opremu dakle vertikalna industrija, kako bi se dakle ostvario povratak investicija koji je potreban za ova ulaganja. Mm, neki elementi će se već instalirati te ćemo prijeći na, sa 4G na 5G. U udaljenim područjima će to biti omogućeno licencama i satelitima te će biti moguće smanjiti dakle ovaj digitalni jaz koji postoji. Biće tu potrebno i privat, javno privatno ulaganje morat ćemo ulagati, zaštititi ta ulaganja i ukoliko tome uspijemo, ovdje ćemo u ovome bez dodatne birokracije i odgovarajuću zaštitu ulaganja. Moramo raditi na korist dakle, potrošača i to će dati novi zamah jedinstvenom tržištu koji je sada potreban. Ovo je prilika da se ohrabri ovaj sektor koji će omogućiti stvaranje dodatnih radnih mjesta, u koheziju. Drago mi je da se svi slažemo, da želimo imati vodeću ulogu u ovom sektoru. Imamo tri važne stvari vezane uz ovo pitanje. Dakle, moramo prevoditi tehnološku revoluciju. Ovo je strateška prilika za Europu i treće, put ka treba slijediti plan iz, iz programa rada Europske komisije. Ovo je na inkluzivniji način dakle, da postignemo stvaranje jedinstvenog digitalnog tržišta. Brze i široko pojasne veze mogu pomoći razvoj i od ključne važnosti je reagirati vrlo brzo, sudjelovati odmah u razvoju tehnologije 5G. Moramo biti predvodnici ovih tehnologija. Izrada industrijskih standarda koji su prihvaćeni, povezani uz tehnologiju 5G, internet stvari, koji se i te, dakle, se prilagode ove tehnologije su od ključne važnosti. Privatni sektor će također ovdje imati odlučujuću ulogu u razvoju ovih standarda. Hitno moramo usvojiti 5G tehnologiju kako bismo izbjegli fragmentaciju tržište kako bismo spriječili nastajanje prepreka vezano uz interoperabilnost. Moramo se boriti za jedinstveno tržište bez prepreka. Prema podacima komisije, akcijski plan za izradu promet 5G tehnologije u cijeloj Uniji može dovesti do stvaranja 2 milijuna radnih mjesta, ali to će biti moguće jedino uz postojanje snažnog unutarnjeg tržišta i solidne stope rasta. To će omogućiti potpuno iskorištavanje digitalnog jedinstvenog tržišta. To je najbolji način za konsolidaciju rasta i za stvaranje novih kvalitetnih radnih mjesta. Unaprijed hvala na svim dakle, komentarima i hvala na amandmanima koji ste uputili. Ja ću raditi na njima i što prije želim početi raditi na kompromisima. Hvala lijepo. Nikola Danti iz kluba SID. Kolege Gutjereza nema, te me zamolio da iznesem njegovo mišljenje. Ja sam ih skratio, jer nemao puno vremena. Možda neće se biti onako potpuno kako je on htio, ali će biti u okviru vremena danog za riječ. Prije svega želim reći da većina amandmana izvjestitelja, izvjestitelja u sjeni su pozitivni i dobra su osnova za stvaranje zajedničkog dokumenta. Želim istaknuti četiri prioriteta za svoj klub. Korist i dobrobit od širenja ove tehnologije omogućit će razvoj interneta stvari, ali 5G tu donosi još mnogo prednosti zahvaljujući svojim brzinama, velikim brzinama uz malu latenciju moguć razvoj elektroničkog e, zdravstva, samostalnih e, automobila, dakle samovozećih automobila, potom videokonferencija od koje koristi mogu imati ne samo potrošači nego i mala i srednja poduzeća. Drugo, ulaganja. Kako bismo postignuli ciljeve vezane uz povezanost do 2025. moramo promovirati ulaganja kojima se želi stvoriti i dakle, moderne internetske infrastrukture koje će omogućiti brzu i kvalitetnu povezanost. Proširenost potrebnih infrastruktura jest preduvjet za razvoj ove tehnologije. Zbog toga smo tražili više sredstava za infrastrukture i strategiju financiranja 5G-a koja će biti ambiciozna i dosljedna i koja će koristiti sinergije postojećih fondova kako bi se ohrabrili privatne privatne investitore i stvorili javno-privatna partnerstva. Od operatera također tražimo da se više ulažu u infrastrukturi kako bi poboljšali povezanost e, ruralnih krajeva i kako bi proširili pokrivenost e, tehnologijom 5G, smanjiti digitalni jaz kako bi ova tehnologija pozitivno utjecala na naše gospodarstvo. Potrebno je dodati četvrti cilj, vezanim uz proklamirane ciljeve, dakle komisije mm, vezano uz ovo područje. Nadalje, standardi. SID smatra da je potrebno hitno normirati tehnologiju 5G kako bi se izbjeglo fragmentiranje tržišta, teko bi se izbjeglo stvaranje prepreka koje će naštetiti interoperabilnosti. Tražimo i potporu mojim amandmanima koji donose potrebnu svježinu ovom izvješću, kao što je amandman 25 sa e, tehnologijom Wi-Fi for you. Nema nikoga iz ECR-a. Alde, Morten, izvoli. Naša zadaća je da ga ostvarimo gigabitno društvo, da se osiguramo da naše tvrtke i potrošači dobiju najbolju e, moguću tehnologiju. Tu traži djelovanje na najvišim razinama. Moji amandmani se fokusiraju na korist e, od ove tehnologije za potrošače, za tvrtke u svim dijelovima Evropske unije. Mislim da tu možemo postići odgovarajuća partnerstva tu su i sektori koji bi mogli imati koristi od ove tehnologije poput zdravstva. Uspješna provedba gigabitnog društva i petke traže brzo usvajanje kodeksa elektrokomunikacija u Europskoj uniji kako bi to omogućilo veću dosljednost. Što moramo poduzeti mnogo toga kako on ne bio puki popis želja, važna je povezanost. Mislim da ćemo ovdje u imati snažno stajalište, kao što su kolege već istaknuli, nadam se da ćemo pronaći odgovarajuće kompromise i nastaviti raditi na ovom pitanju. Any Ima li još govornika? Antonio, želite li vi zaključiti raspravu? simplemente para Da, samo kako bih rekao da Pozdravljam ove četiri točke koje ste pročitali u ime kolege Sevđa Gutjereza. Mislim da ću to moći uključiti u jedan od kompromisa. Što se tiče ostalog, zahvaljujem kolegama SID-a i ALDA na njihovoj na njihovo iskazanoj podršci. Sada ćemo vidjeti hoće li proći se u redu sa kompromisnim amandmanima. Sam bih podsjetila Kolega, da ćemo impu, imku glasati 21. ožujka. To je sve. Dolazimo do kraja rasprave, do kraja sastanka. Idući sastanak se održava 13. ožujka u 19 sati. To je sve, želim vam ugodnu večer.